Chers collègues, euh, si vous le souhaitez... Dragi kolege, ako se slažete, započet ćemo sa sastankom našeg odbora. Izvolite, uzmite sva mjesta. Chers collègues, euh, avant d'entamer... Dragi kolege, prije nego što zapravo krenemo na sastanak našeg odbora, moram sa žaljenjem vam najaviti da imam jednu lošu vijest. Jučer jutro je naime zbog srčanog udara preminula preminuo naš kolega Hans Jansen koji je bio nezavisni član u Europskom parlamentu. Dragi kolege, predlažem da ako se slažete sa mnom da održimo minutu šutnje u znak sjećanja našeg kolege. Nous allons débuter par Započet ćemo s našim sastankom, tako ćemo prvo usvojiti dnevni red, a nacrt imate među materijalima. Imamo jednu malu promjenu koju smo vam htjeli predložiti, ako se s time slažete. Naša kolegica Deva je zamolila da se njeno izvješće o privatnom sektoru i razvoju, dakle to je točka B15 našeg dnevnog reda, e, za koje smo mislili da će biti zadnja točka danas, da se to obradi ranije popodne. Naš kolega Charles Curran se slaže s njom da se promijeni dnevni red i stoga ćemo prvo uzeti točku broj 15 gospodina 9, prije nego što ćemo prijeći na e, točku broj 14 sa ebolom. Imali primjedbi vezano uz ove promjene? Koliko vidim ne, iz toga je naš dnevni red u ovako izmjenom obliku usvojen. Imam još jedno priopćenje, velo prozaično. Da vam kažem da se danas ujutro sastajemo u ovoj dvorani, a ne u onoj dvorani koja je bila izvrno za to zamišljena. Čini se da je tamo bilo tehničkih problema i tek smo jučer na večer o tome bili obavješteni. Nadam se da će se ti problemi što prije srediti i da ćemo danas popodne se moći sastati u našoj uh, e, uobičajenoj dvorani A1G. 2, o tome ćemo se uvijestiti čim dobijemo potvrdu. Također vam priopćiti da ćemo primiti kao gosta dr doktora Denisa Mukvevgea, koji je dobio Saharovu nagradu 2014. godine je također i e, zasnovao e, bolnicu u Panziju, on je i glavni ravnatelj te bolnice. On će se sastati s nama u ponedjeljak 11. svibnja od 15 do 16.30 sati zajedno sa našim izaslanstvom u e, parlamentarnoj, zajedničkoj parlamentarnoj skupštini zemalja ACP Europske unije. Govorit ćemo o razvoju u, na istoku Demokratske republike Kongo. gospodin Mukwege će biti prisutan u parlamentu zato što će sadržati jedan međunarodni festival dokumentarnog filma o ljudskim pravima. Na večer će sudjelovati u jednoj panel diskusiji sa našom predsjednicom, gospođom McEvan, nakon što se održi e, projekcija filma o mladim e, ljudima iz Konga koji traže svoju nacionalnu diplomu. Znamo da se dr. Mukwege borio za razvoj u svojoj regiji, za to da pomogne ženama koje su bile silovane ili zlostavljane, ali se isto tako borio za ljudska prava i za mlade, te vam stoga želim reći da imamo tu izvrsnu priliku. Isto tako, u iduću subotu ćemo imati dan otvorenih vrata u Strasburu, budući da je ovo Europska godina za razvoj, nadamo se, nadamo se da ćete biti prisutni u što većem broju. Eto, to su priopćenja predsjedništva. Želi li možda komisija nam nešto priopćiti? U redu. Ne. Možemo prijeći na točku broj 4 dnevnog reda misija za promatranje izbora u Nigeriji 2015. godine. Dragi kolege, prije svega se tu dakle, radi o Nigeriji, o toj e, subsaharskoj zemlji gdje postoje veliki izazovi, prije svega vezano uz sigurnost. Tijekom ožujka je došlo do mirne, mirnog prijelaza vlasti nakon predsjedničkih izbora koje je međunarodna zajednica pozdravila. Europska unija je pritom odaslala jednu e, misiju za pomacanje izbora. Naš kolega Santiago Fisas Axela je predvodio to izaslanstvo. U, među vašim materijalima imate o tome gledače izvješća. E, prošli tjedan smo usvojili rezoluciju o Nigeriji i to pokazuje koliko nas zanima ova tema i bez dalje zadrške sada bih predao riječ našem kolegi Fisasu kako bi nam kratko sažao e, rezultate te pomatačke misije. Izvolite kolega, predajem vam riječ. Hvala vam lijepo uvaženi predsjedniče. Da, lijepo je ponovno biti ovdje u ovom odboru. U e, prošlom sazivu sam bio zamjenik predsjednika, a sad bih htio biti punopravni član tog odbora. Predsjedavajući je već to rekao, ja sam bio i voditelj izaslanstva misije za pomatanje izbora. To mi je bila velika čast. Sa mnom su putovali i drugi zastupnici. Prisustvovali smo izborima za predsjednike. Evo, neki kolege su upravo pristigli. Kratko ću prikazati situaciju u Nigeriji koju najvjerojatnije svi poznajete. To je afrički div sa najvećim brojem stanovnika, 178 milijuna ljudi. Makroekonomija Nigerije je najveća ekonomija Afrike, imamo veliku etničku raznolikost, na sjeveru je najveća etnička skupina Hausafulani Fulani skupina, prije svega muslimani na jugu i jugoistoku imamo etničku skupinu Sidbosa, to su e, prije svega kršćani i zatim e, na jugozapadu Lagos, jedna, jedno miješano stanovništvo, miješano stanovništvo kršćana i muslimana. Imamo još i drugih e, manjih e, skupina kojih ima se skupa više od 250, ali dakle to je u grubo rečeno e, etnička podjela zemlje. Zatim imali smo 30 godina vojne vladavine, zatim je 1999. nastala četvrta republika u Nigeriji. Nigerija ima najdulju civilnu vladu na području Afrike od 1999. a 2007. i 2011. su održani daljnji izbori. Na proteklih tri izbora smo mi bili prisutni kao izaslanstvo. Nigerija je federalna republika sa e, sustavom, e, sa predsjedničkim sustavom poput Sjednih američkih država. Imamo dva doma, imamo dom zastupnika i senat. Imamo 36 država, a Abuđa je federalni glavni grad i zatim imamo jednog guvernera koji ima važne ovlasti te uz to i dakle e, dom zastupnika. Izborni sustav je američki, to je britanski sustav. Onaj tko dobije najviše glasova, taj pobjeđuje na izborima samo da kratko kažemo kakav je bio kontekst tijekom izbora. Oprava se po prvi put ujedinila. Do sad smo imali samo stranku PDP e, koja je uvijek pobjeđivala na izborima koji nisu bili u potpunosti e, jasni, ali budući da je oporba uvijek bila razjedinjena, e, njihova je pobjeda bila zajamčena. Sada se oporba ujedinila Imali smo dva kandidata za predsjednika. Viši predsjednik Jonathan Gutlag i vođa oporbe Muhammed Buhari koji je general. Kao što sam rekao, radi se o američkom sustavu, o većinskom sustavu, imamo predsjednika i potpredsjednika. Postoji određena ravnoteža, dakle ako je predsjednik kršćanin, onda potpredsjednik e, mora biti musliman, musliman i obrnuto. To je važna zemlja, ali imamo i vrlo visoku stopu korupcije. Izbori su odgođeni, zapravo su se trebali održati u veljači i to iz sigurnosnih razloga, zbog e, prisustva Boko Harama na sjeveroistoku su rekli da e, vlada mora izvršiti vojnu intervenciju i zbog toga se nije mogla zajamčiti sigurnost pri izborima, zbog toga je došlo do odgode predsjedničkih izbora, izbora federalnih zastupnika i izbora zastupnika za senat a isto tako i guvernera za e, sve te države, dakle sve to je odgođeno za na, šest mjese, tjedana. Da budemo iskreni, to je bio izgovor. Ti sigurnosni razlozi su bili izgovor za odgodu izbora, zapravo je stranka na vlasti e, bila u strahu da će izgubiti na izborima. Zbog toga su odgodili izbore i nadali su se boljem ishodu. Oporben, oporba je naravno bila protiv te odluke, no njihov kandidat, general Buhari, je prihvatio tu odluku, a prema Ustavu je to bilo i moguće. I zbog toga je zatim prihvaćena ta odgoda izbora. No, on je i nama, a i drugima jasno rekao da neće prihvatiti daljnju odgodu, da to nije sukladno Ustavu. Sve što je sukladno Ustavu može se prihvatiti, ali ne ako tome nije slučaj. 29. E, svibnja će novi predsjednik preuzeti svoju dužnost. I ako mi dopustite da kažem još nešto o samoj misiji promatelja izbora. To je bila uobičajena misija Europske unije za promacanje izbora. Već smo to rano unaprijed pripremili, već smo počeli sa pripremom početkom prosinca kako bismo prisustvovali i to pratili i e, izborima unutar samih stranaka jer kako bi se e, osoba kandidirala za neku dužnost mora biti član neke stranke, dakle nema nikakvih nezavisnih članova. Ti izbori unutar samih stranaka su vrlo važni, tu isto tako dođe do određenih manipulacija, a kao što sam i rekao, rekao ti kandidati moraju E, imati odgovarajuća financijska sredstva, nam moraju imati na raspolaganju 100 tisuća dolara. Na neki način to je miraz, mislim taj novac moraju imati čak i ako ih se kasnije ne izabere, dakle to je preduvjet za kandidaturu. Mi smo dakle bili tamo na licu mjesta, pratili smo i izbore unutar samih stranaka za predsjedničke kandidate. U izbornom povjerenstvu je bilo devet osoba, i daljnjih 90 promatrača koji su bile raspodijeljene na cijelu državu, osim na sjeveru-jugu, tamo e, opasnosti opasnost od Boko Harama i iz tih razloga nisu mogli tamo putovati promatrači. Imali smo e, do duše e, odgovarajuće kontakte kako bi znali što se tamo događa. Da se još jednom vratim na same izbore. ako mi dopustite da to opišem svojim riječima. Zapravo nemamo dokaza da je došlo do masivnih e, slučajeva prijevare, ali došlo je do poteškoća. Došlo je do velikih poteškoća u pojedinim mjestima. No, ne možemo reći da je tih slučajeva prijevala bilo mnogo, stoga je krajnji rezultat izbora ispravan. Oprebena stranka je ostvarila 55% glasova. Na predsjedničkim izborima to je vrlo jasan rezultat i s time je e, ona pobjedila na izborima. Bilo je velikih napetosti, velikih napetosti zato što je došlo i do sumnje u to hoće li Eh, bivši predsjednik prihvatiti takav rezultat. Da tome nije bilo slučaj, onda je moglo doći do krvoprolića u toj zemlji. Bilo bi nemoguće suzbiti eh, simpatizere eh, stranke koja je izgubila na izborima. ipak došlo do 15 smrtnih slučajeva pri tim izborima, ne računajući e, Boko Haram. Isto tako bih htio dodati to je bilo vrlo važno, dakle predsjednika Jonatana Dudlaka e, su uspjeli uvjeriti da je izgubio izbore, e, posebno predsjednik Obama, on ga je u to uvjerio, rekao mu je da mora prihvatiti rezultate izbora, a isto tako treba reći da je Europska unija odigrala tu važnu ulogu. Mi smo bili ti koji smo mogli reći što se doista i dogodilo. Oporba je pobjedila na izborima. I zbog toga ona sada treba preuzeti vlast. Nažalost, Europska unija nije učinila na najvišoj razini ono što je učinio predsjednik Obama. Isto tako je osnovan mirovni odbor pod vodstvom generala Abu Makara. U tom mirovnom odbor, odboru su članovi mnoge poznate nigerijske ličnosti, na primjer najviši kršćanski i muslimanski vjerski vođe su tamo članovi. U tom mirovnom odboru su članovi isto tako jasno rekli da treba priznati rezultate izbora. Došlo je doista do velikih napetosti E, pojavila se i bojazan da predsjednik, bivši predsjednik neće prihvatiti rezultate izbora, ali on je to na, na posljedku ipak učinio, a prije nego što su e, objavljeni rezultati izbora i je on nazvao već generala Buharija i e, rekao mu je da priznaje svoju, svoju poraz. General Buhari je pozvao svoje svoje podržavatelje da na dostojan način proslave izbore. Gospodin Bohosan Jegan je bio tu isto jedna vrlo važna osoba, on je uvijek bio nepristran, iako se na njega sve do zadnjeg trenutka izvršavao velik pritisak. Za te izbore je uveden novi sustav – unaprijed su birači morali e, podići jedan, jednu karticu koja izgleda pomalo poput kreditne kartice. E, to su bile glasačke kartice. Bilo je malo teško to već unaprijed prije izbora učiniti, a zatim su postojali određeni uređaj za čitanje tih kartica na kojima se zatim moglo vidjeti je li vlasnik te kartice e, doista i osoba koja, koja ima tu karticu. No ti uređaj nisu nažalost u potpunosti funkcionirali. Ali eto, znalo se dakle otprilike tko je sve izašao na izbore. Stanovništvo je bilo oduševljeno s time što imaju priliku izaći na izbore, to me začudilo, jer je taj sustav e, pomalo neobičan. Dakle, ujutro treba doći na registraciju u e, svom izbornom okrugu, zatim e, osobe odlaze kući i ponovno kasnije se vraćaju kako bi baš predali svoj glas. Situacija je dosta teška jer na dan izbora nema mogućnosti transporta, čak niti transporta na male udaljenosti, a Biračke postaje su zatim isto tako dosta kratko radile, kasno su se otvarale, ali ipak imali smo odaziv od otprilike 40%, već prema tome tko radi izračune, e, kao što sam rekao, stanovništvo je bilo doista oduševljeno i u velikom je broju izašlo na izbore. Zatim, sljedeći izbori su bili izbori za Senat i oni su vrlo važni zato što Države upravljaju velikim dijelom proračuna i u tim državama postoje domovi zastupnika, a i ti izbori su dobro protekli, no tu je došlo do, do više naselja nego kod predsjedničkih izbora, a isto tako je odaziv bio slabiji nego kod predsjedničkih izbora. Možda je to bilo zbog toga što se je u kratkom roku održavalo mnogo izbora. Evo to je jedan kratki sažetak, naravno da bih ja još satima mogao govoriti o tim izborima. Ja sam četiri puta bio u Nigeriji, proveo sam tamo po deset dana i rado ću odgovoriti na vaša pitanja. Nisam sada govorio o, Boko Haram na sjeveru, ali ako imate s tim u vezi pitanja, svakako sam spreman vam na to odgovoriti. Hvala vam, dragi kolega. Predat pa ću sada riječ našem kolegi, gospodinu Nartu. <clears throat> Bueno, quiero felicitar al Partido Popular, al Grupo Popular, por tener una... Pa, e, e, Pučani su vrlo sretni što imaju gospodina Fisesa među sobom on je organizirao odličnu misiju u vrlo teškim okolnostima. Dakle, ne samo e, da je vrlo profesionalno obavljao svoj stručni posao promatrača, već je kao političar se odlično nosio sa izvanrednim i neobičnim problemima koje smo imali na licu mjesta. E, e, postojala je opasnost od masakra, puno je ljudi poginulo ili ranjeno. Dakle, 50 nastradalih, odnosno 50 poginulih i možda tisuće povrijeđenih a to je možda u toj državi normalno. Ja sam se susreo sa imamom Abuđe, on je naj, on je vrhovni vjerski vođa u toj državi i on nam je rekao da zna za te e, stvari i da postoji zračni most e, E, koji ih povezuje s Boko Haramom. On je rekao da to nije istina, ali muslimanska zajednica vjeruje da je to istina. Dakle, napetost je bila velika. Bilo je nekih nedostataka, susreo sam se s kardinalom, s imamom i s drugim promatračima i predložio sam da oni izdaju zajedničku izjavu prije izbora pozivajući na mir, pozivajući na eh, kraj nasilja i sukoba. Predsjednik Ineka je bio vrlo hrabar sasvim iskreno prije izbora nismo znali što treba očekivati e, Santiago je rekao vrlo diplomatski da je šteta ali ja bih e, išao dalje E, e, javio se e, gospodina Bama, javio se premijer Ujedinjene kraljevine, ali Europska unija nije bila zastupljena na najvišoj razini. Juncker je trebao nazvati good luck Jonathana jer njegovi sljedbenici su e, davali na znanje da možda ne treba prihvatiti rezultate izbora. Dakle, moglo je doći do potpuno drugačijeg ishoda moglo se dogoditi da kandidat koji je izgubio, koji je bivši predsjednik, ne prihvati rezultate izbora, e, to bi dovelo do velikog broja e, e, mrtvih. Predsjednik Juncker je bio odsutan, on nije nazvao, on se nije angažirao. Mi se moramo angažirati na najvišoj razini, moramo govoriti e, istinu onome što se događa. To je za nas predstavljalo ograničenje. Da je e, došla na vlast vlada e, kao rezultat prijevare, mi to ne bismo bili prihvatili. E, general Buhari je rekao da bi bilo važno da Evropska unija dade izjavu. To bi bilo od temeljne važnosti. Dakle, to su bile greške, greške treba ispraviti. Evropska unija mora biti prisutna na licu mjesta Santiago je bio izvanredan kao glavni promatrač i vođa delegacije, ali u svakom drugom smislu Europska unija je bila odsutna, a to je bila pogreška. Izbori u Nigeriji nisu kao svaki drugi izbori, oni su od temeljne e, važnosti, tako da je to veliki propust Europske unije E, mi smo govorili o ponašanju naroda u Nigeriji, ja sam bio prilično zavidan. Vidio sam da postoji glad za demokracijom u tom stanovništvu. Ljudi su rado 12, 13, 14 sati čekali u redu na suncu, čekali su rezultate, e, sve su čitali, sve tabele, nitko nije otišao dok zadnji glas nije e, predan. Nitko u Europi, ni u jednoj državi u Europi ne bi e, to činio. Mi smo vrlo eurocentrični, moramo izraziti divljenje tom narodu, on to zaslužuje. Hvala, gospodin Sela. Hvala. Imao sam čast sudjelovati u ovoj promatračkoj misiji kao dio izaslanstva Pučana, nemam e, što puno za dodati e, ovome što su rekle moje kolege. Želim se zahvaliti na vodstvu izaslanstva. Mislim da je gospodin Vizas obavio odličan posao. To svakako treba spomenuti. E, mogu potvrditi da je narod Nigerije položio demokratski ispit unatoč svim poteškoćama. Mi smo čuli e, samo o malom dijelu poteškoća e, koje su mogle omesti održavanje izbora, ali ljudi su željeli političke promjene i možemo reći E, da je u Senatu e, na predsjedničkoj razini, na parlamentarnoj razini e, bilo velikih napora i ovo što je postigla Nigerija je opravdano. Stalno slušamo loše vijesti o toj zemlji, ne samo o nasilju Boko Harama u sjeveru već i o svakodnevnom životu ljudi u toj zemlji. Nešto bih rekao o političkoj situaciji. Izbori su bili potrebni zbog podjela u oporbi prije 2013. postojalo je četiri stranke, ali one su se sve objedinile kao oporba predsjedniku. Dakle, ljudi su prelazili iz jedne stranke u drugu odlazili su iz stranke Good Luck eh, Jonathana u APC. Eh, to je u stvari eh, bio savez političara koji su se protivili stranci PDP i Good Luck Jonathanu. Protivili su se obećanjima koje je dao Good Luck Jonathan na početku svog predsjedništva, odnosno smatrali su da ih nije ispunio i upravo zbog toga je kršćanski jug glasao za kandidata muslimana i za njegovu stranku. Glasali su za generala Buharija, što će biti krajnji rezultat toga vidjet ćemo. Ja sam bio u Lagosu, samo da vam dam neke brojke da bih ilustrirao situaciju. To je 100 km obale 13.000 e, e, km e, to je tamo živi preko 20 milijuna ljudi situacija je nezamisljiva, uvjeti su užasni ljudi su stješnjeni neprekidno sam zapanjen kad vidim kako ljudi preživljavaju iz dana u dan s tim golemim brojem ljudi e, pitanje prehrane sanitacije e, čiste vode to možete zaboraviti pitka voda se mora kupovati Vidio sam te flaše Nestle, Coca-Cola. Dakle, vidite da svakodnevne ljudske potrebe za pitkom vodom su izvor zarade. Morala me pratiti oružana pratnja, to obično nemam, ali mi je to nametnuto. E, bivši vojnik koji je organizirao sigurnost e, e, mi je rekao kad sam pitao što je najbolji posao u Lagosu, on je rekao osiguranje i nasmijao se. To opisuje najbolje situacije u toj zemlji od oko 170 milijuna stanovnika oko 50% je mlađe od 14 godine, a e, stanovništvo raste za 3,1% svake godine, dakle svake godine naraste za milijun i pol ljudi, stoga je nemoguće organizirati školstvo. Vojska ha izgleda da je ponovo motivirana nakon izbora jer je bilo uspješnih e, kampanja protiv Boko Harama žene e, koje su bile porobljene su oslobođene, ali one djevojke, djevojčice iz sela Šipok još nisu nađene. A dojmovi dakle su takvi da mislim da moramo obratiti više pozornosti na tu situaciju. Puno hvala. Mislim da će nam isteći vrijeme pa bih zamolio sljedeće govornike da budu e, kratki. Ispričavam se. Gospođa Obok. Hvala lijepa. Biću vrlo kratka. Kao prvo želim izraziti zahvale promatračima izbora koji su si uzeli taj trud da budu prisutni na terenu u Nigeriji i da poprate izbore. Mislim da je vrlo važno da imamo naše promatrače izbora iz Europske unije na licu mjesta kako bi oni mogli popratiti cijeli taj postupak. Ja zapravo imam za vas dva pitanja tko god već želi odgovoriti na to pitanje. Dakle, govorili ste mnogo o napetostima koje postoje na terenu prije izbora. Sada smo, hvala Bogu, doživjeli mirnu predaju vlasti, ali jeste li imali dojam da sada te napetosti popuštaju. Mislim, ne želim reći da se one, da, da one potpuno nestaju, to sigurno ne, ali možemo li sada očekivati da će se to sve malo smiriti, da će doći do uobičajenog e, načina postupanja ili još postoje određene napetosti tamo. To bi bilo moje prvo pitanje. Moje drugo pitanje što mi e, i što mi kao Europska možemo učiniti i moje drugo pitanje. Neki su prebacivali Jonathanu Goodlucku da nije uspio riješiti Boko Haram. Možemo li sada računati sa drugačijim načinom postupanja? Prve naznake za to smo već vidjeli Gospodin Buhari ima vojno iskustvo, hoće li to sad iskoristiti? Imate li dojam da će sada nastati drugačiji način postupanja? Eto, to bi te, bila moja trenutno najvažnija pitanja. Hvala. Hvala. Predajem riječ našem kolegi gospodinu Nazaru. Hvala lijepa i od mene, svim onima koji su sudjelovali u toj misiji. Mislim da postoje nekoliko pozitivnih aspekata koje bismo trebali naglasiti. Ja sam bio u Nigeriji 2012. godine i mi smo tada pratili te izbore zajedno sa izbornim povjerenstvom koje je pripremilo te izbore. I ono što je pokrenuto prije dvije godine, moramo reći, dosta je dobro provedeno. To je dobar napredak kao prvo. Imamo isto tako i e, dobru činjenicu da je došlo do mirne predaje vlasti. Iz kojih god razloga mislim da je uloga Sjednih američkih država bila tu odlučajuća da su ti izbori protekli tako kako su protekli. Mene zanima koliko su ti izbori prije svega za sjever Nigerije legitimni. Je li došlo do slobodnih izbora posebice u tim kriznim područjima i jedno drugo pitanje neovisno o izborima. Kada čujem da jedan kandidat mora imati barem 100.000 dolara ili 100.000 eura kao preduvjet e, za kandidaturu, onda zapravo moramo reći da nema pravog demokratskog sudovanja u izborima. I kada vidimo da su zastupnici Nigerije oni zastupnici koji primaju najvišu plaću općenito rečeno otprilike 1 milijun američkih dolara godišnje, onda vidimo da zapravo politiku određuje jedna bogata, jedan bogati sloj stanovništva. A pritom više od polovice stanovništva moraju preživjeti svaki dan sa jednim dolarom ili sa manje od jednog dolara. Dakle, tu postoji određena mogućnost eh, da ta situacija eksplodira. Postoji li nešto što će se s tim u vezi organizirati, dakle sad i nakon izbora? Hvala. Riječ predajem gospođi Kinge. Grazie, anch'io. Hvala. Ja isto trebam zaista zahvaliti eh, šefu našeg izaslanstva Santiago Fices, ali i svim eh, onima koji su sudjelovali u izaslanstvu. Misija je bila jako važna pouka kako možemo i pokušati e, isto tako pratiti jedan put demokracije. Ja sam bila isto tako e, dio izaslanstva i moram reći da E, moramo zaista priznati uspjeh e, stanovništvu koji je čak i u trenucima velikih poteškoća e, na teritoriju da su uspjele organizirati izbore. Dakle, stanovnici su se uspjeli sami organizirati. Čak i u onim malim dijelovima i na samom danu izbora. Izbori u Nigeriji, kao što, su kao što je do sada rečeno, željela bih e, naglasiti da to nije bilo samo za Nigeriju, nego za e, cijelo, e, cijeli, cijelo stanovništvo, dakle 170 milijuna stanovnika. I zato mislim da ova pouka Nigerije nam služi i kao iskustvo kako bismo mogli analizirati i procijeniti buduće izbore na tom kontinentu. To je zaista važno jer svaki izbori na afričkom kontinentu nisu vezani samo za jednu zemlju, nego su vezani za cijelu regiju i za susjedne zemlje. I posljednja stvar koju sam željela reći, jer je mnogo stvari već rečeno, je da posljednji dan E, i nakon puta koji smo prošli i susreli se sa svim osobama koje su bile uključene, susrela sam se s roditeljima i svim, e, e, svim rođacima žrtava Boko Harama. Vidjela sam da su u stvari pokrenuli jedan pokret jer vlada nikada nije htjela dati glas tim osobama. Oni su se organizirali kako bi ne samo pro, e, pronašli 200 kako koje su otete, otete, nego žele i našu podršku, podršku cijele međunarodne javnosti kako bi ulagale u obrazovanje žena i kako bi omogućile i mladima da imaju priliku ostati u svojim mjestima i da e, započnu raditi na teritoriju. I zato mislimo da će sadašnja vlada dati mogućnost i svim tim osobama koje su bez glasa da se nose sa novom vladom koja po prvi puta vidim da ulaže e, i na e, sadržaj samog programa, a ne samo na postupak. Hvala lijepa. Hvala. Sada je što bila gospođa Otova kao zadnji govornik. Tästä ähm, Dakle, E, da li znači ova e, promjena vlasti nešto što je bitno e, kako bi se mogli boriti protiv tako visoke razine korupcije u Nigerije koja je vezana upravo za profit koji se dobiva od nafte? Hvala. Merci. Hvala. Predat ćemo riječ Europskoj službi za vanjsko djelovanje. Gospodin Hans Kutar je osoba koja će se javiti za riječ. Izvolite. Dakle, thank you. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Samo nekoliko primjedbi jer je već mnogo toga rečeno. Kao prvo želio bih e, zahvaliti gospodinu Santiago Fisasu i njegovom timu na e, zaista velikom poslu koji je obavio u ne uvijek jako lakim uvjetima. Nigerija zaista nije mjesto gdje je lako ići e, niti u normalna vremena, a kamoli u vremena izbora i zato moramo priznati i cijeniti njihov napor. Mnogo je već rečeno o važnosti misije Rečeno je da je Nigerija naj, e, e, zemlja s najviše stanovništva u Africi, veliko gospodarstvo, igra veliku ulogu u regiji, ako ne i na cijelom kontinentu. E, zato ona je preteča i drugih izbora u ostatku Afrike, pa je zaista važan događaj u smislu onoga što se očekuje u ostatku regije. Znamo da isto tako postoje mnogi, e, e, mnoga, mnoga povijest e, nasilja tijekom izbora u Africi, pa zato je bilo dosta zabrinutosti da će doći do nasilja nakon izbora, posebno ako rezultati izbora ne budu prihvaćeni. Dakle, ovo je bila zaista ključna situacija. I u ovom kontekstu misija je jako mnogo doprinijela jednom postupku koji je izbjegao e, jednu, velik, jednu veliku navalu nasilja. Bilo je određenih e, incidenata zbog kojih nam je žao, ali usporedbi s onime što se događalo prije, e, to je na neki način bilo ograničeno. Došlo je do demokratske promjene vlade i mislimo da je to veliki uspjeh. Isto tako predsjednik Jonathan e, naravno e, isto zaslužuje pohvale što je to prihvatio, a to je rezultat velikih napora međunarodne zajednice. kako bi e, na neki način zalagali se sa predsjedničkim kandidatima da se, da se suzdrže od nasilja e, i da e, govore svojim, e, svojim onima koji im podržavaju da se suzdrže od nasilja. Isto tako spomenuto je i e, zalaganje SAD-a na najvišoj razini, a i drugi dionici su uključeni kao i Evropska unija e, koji su potpisali e, e, e, pisma objema kandidatima, predsjedničkim kandidatima koje je potpisao gospodin Tusk. Po tim okolnostima misija je bila izuzetno važna i zaista odigrala svoju ulogu u vrlo, vrlo teškim uvjetima. Kao sveukupni rezultat toga, onda je dobar primjer ostatku Afrike u cjelini jer e, očekuju se e, izbori u Gvineji i u e, obali Slonovače ove i sljedeće godina. I nekoliko riječi vezano za novu administraciju koja bi trebala preuzeti vlast 29. Mi smo naučili od susjednih e, zemalja da postoje velike nade da će sada vlada e, odlučnije se boriti e, protiv Boku Harama, a to je mislim bila upravo slabost one vlade koja je bila do sada. Međutim, to su samo neki aspekti izazova s kojima se suočavaju. Spomenuta je korupcija, cijela problem Delte, Nigera i gospodarska situacija ti e, izazovi još uvijek postoje. Međutim, mislim da je e, misija za, izborna misija zaista dala veliki doprinos ovome procesu i da e, svi to možemo cijeniti. Hvala lijepa. Merci. la parole Hvala. ima gospodin za zaključne primjedbe hvala. Hvala gospodine predsjedatelju. Pokušat ću odgovoriti na ova pitanja koja su mi postavljena, a onda bih želio da i moj kolega pokuša odgovoriti što se tiče Boko Harama, jer on bolje poznaje Boko Haram. Eh, u svakom slučaju, eh, mi eh, naravno imamo povjerenja u nigerijski narod. To je narod koji je zaista pokazao entuzijazam za demokraciju i koji je općenito prihvatio e, rezultate izbora. Izgleda da e, nigerijski narod je zaista na visini e, onih koji njima vladaju oni su sada zaista omogućili tu promjenu. Ja sam imao priliku razgovarati sa stanovništvom, nisam to mogao često učiniti zbog e, jezičnih problema, međutim oni su svi željeli slobodne izbore. Dakle, oni su zaista željeli te izbore. I oni su zaista dali glas povjerenja. E, to je vrlo kompleksna zemlja, ima vrlo različite etničke skupine, različite vjere Međutim, kao posljednja analiza možemo reći da nigerijski narod zaista želi mir i taj rezultat su svi dobro prihvatili, čak i oni koji su izgubili. Uloga Europske unije, e, mislim da e, suradnja s Nigerijom je na više razina, to je jedna vrlo E, bogata i kompleksna zemlja. To nije kao e, suradnja koju imamo sa e, drugim zemljama. Trebamo bolje raspodijeliti bogatstvo u zemlji, a to sada nije slučaj. Mislim da je uloga Europske unije jako bitna da ih prati u ovom demokratskom procesu. Ono što u zemlji moramo učiniti je upravo to. Isto tako mislim da moramo biti prisutni na sjeveru zemlje gdje postoji Boku Haram, a da, ne, a da izravno ne interveniramo, jer sami Nigerici e, to moraju učiniti, a, to moraju, a tu i moraju pomoći i susjedne zemlje kako bi riješili probleme u ovom području zemlje. Što se izbora tiče, mislim da možemo ih legitimizirati. One nisu bile 100% e, poštene i čiste, ako to možemo reći. Međutim, predsjednički izbori u južnim e, zemljama, e, Rivers i Aquaribo, tamo nisu bili rezultati koji su bili pošteni rezultati. Dakle, bilo ih je dosta teško prihvatiti onakve kakve jesu. Međutim, što se ostaloga tiče, mislim da je predsjednik eh, ovog eh, eh, nezavisnog izbornog povjerenstva zaista odigrao svoju ulogu. General Bohari je znao da usprko svemu onoga što se događa na jugu, on će ipak dobiti izbore možda na jugu nismo dobili rezultate koje su željeli, e, ali e, to je, e, to je, nadoknadilo ostatak zemlje. 55% je bilo za, možda bi ti brojke bile i veće da nismo imali rezultate na jugu. Dakle, možemo sveukupno reći da su rezultati legitimni rezultati, nije bilo sustavnih provjera, imali smo tu i tamo neke konkretne probleme. Kao što je Tanazo rekao, e, senator e, u zemlji e, zarađuje 100 tisuća dolara mjesečno. Mjesečno. A jasno je da u jednoj zemlji koja ima takvo, takvo užasno i skandalozno siromaštvo, ova cifra je zaista užasna. Jedna od preporuka koje smo mi dali da kandidati e, se mogu izravno predstaviti, a da ne moraju prolaziti kroz filter e, političkih stranaka. Vidjet ćemo hoće li oni to prihvatiti. Onda isto tako problem e, sa malim zastupanjem žena. Vrlo malo žena je izabrano. Kolegica je rekla da se radi o dobrom primjeru za regiju a ovaj rezultat je zaista temeljan za cijelu regiju. Onda je nešto rekla i o obrazovanju žena na sjeveru. Ovdje moramo zaista više napora uložiti kako bi e, povećali razinu obrazavanja. Tema korupcije je izuzetno važna jer zaista je tamo korupcija vrlo, vrlo velika. Mislim da e, general Buhari e, ima, je poznat po tome što nije podložan korupciji međutim e, on je nekako unio strah u e, neke slojeve stanovništva kada je e, rekao koje će mjere primijeniti u budućnosti ono što će se dogoditi od sada nadalje, a nadamo se da će se nešto i dogoditi što se tiče borbe protiv korupcije. Hvala vam lijepa. E, zaista zahvaljujem e, osobi mom kolegi koji je otišao u e, Niger pred par godina. Ako mi dopustite, gospodine predsjedatelju, moram dati malo riječi za kolegi koji će govoriti o Boku Haramu. Boku Haram se rodio u jednoj džamiji u posebnom dijelu Nigerije Jednostavno je to jedna sjeverna zona u kojoj operira Boko Haram, imaju e, ljude iz različitih e, e različitog podrijetla, a to je jedna zona koja gdje je gospodarska situacija e, još lošija od već loše gospodarske situacije u cijeloj Nigeriji. Puno je lakše iskorijeniti e, takvo e, nešto u jednoj zoni gdje nemamo e, takvu, takve, takva plemena recimo. A zanimljivo je i koliko novaca ima Boku Haram, posebno u jednoj zoni koja nema resurse i u jednom području gdje su pokušali kontrolirati područje bogatstva recimo e, prijevoz stoke iz Čada e, i Nigera, dakle e, jako veliki broj goveda na koje mogu, koje mogu oporezivati i to je isto jedan izvor bogatstva. Međutim, ne znamo od kuda dolazi sav taj novac i ne mož, nije ga moguće kontrolirati. Govorimo čak i o izvorima iz Sjeverne Amerike. Što se vojna E, vojne razine tiče, e, ta zona ne e, nije dobra za jedan za, za borbu jer je dosta lako kontrolirati ljude u takvoj zoni jer ne postoje šume niti ništa slično. A to su učinili zato što zapravo ne postoji neka službena vojska. Vojska nije plaćena, ne vjeruje u svoje vodstvo i e, e, novac ostaje na visokoj razini generala. U svakom slučaju e, nigerijska vojska je zapravo vrlo podložna zato što su morali rješavati stvari s jednom vrlo malom zemljom koja se zove Čad. I zato je nemoguće da nigerijska vojska nešto učini jer se na neki način pokušava, ne, na neki način e, pokušava ponovno dobiti dostojanstvo koje je izgubila, a general Buhari nam daje nadu u to. Euh, Hvala vam lijepa na ovim informacijama koje sam pružili. Sada prelazimo na točku B5 našeg dnevnog reda. Kao što sam vam rekla malo kasnije, stoga ćemo pokušati tu opet zadobiti na vremenu. Radi se o vanjskom utjecaju trgovačke i ulagačke politike Europske unije na javno-privatne inicijative u trećim državama. Dragi kolega, zasigurno se sjećate da smo tijekom našeg posljednjeg sastanka imali premalo vremena kako bismo raspravili o izvješću Brana Ejsa o vanjskom utjecaju trgovačke i ulagačke politike Europske unije na javno-privatne inicijative u državama izvan Europske unije i na amandmanima koji su podneseni na ovaj nacrt mišljenja. Danas imamo još jednu priliku da o tom raspravimo i odmah bih sada dao riječ gospodinu Ejsu, a zatim će Desilju dobiti riječ. Izvolite. Hvala gospodine predsjedatelju. Imali smo jako malo vremena na prošlom sastanku da prođemo kroz to izvješće i da pogledamo neke amandmane pa bih e, mogao e, dati najnovije informacije e, našem odboru i sa izvjestiteljima u Sjenu. Imali smo 74 različitih amandmana iz svih klubova zastupnika i na nedavnom sastanku između mene i e, drugih izvjestitelja u Sjeni. Imali smo zaista e, dobro sudjelovanje i dobili smo sedam e, kompromisnih prijedloga ili amandmana oko kojih se možemo složiti. U prvom kompromisnom amandmanu koji se bavi prvom skupinom amandmana E, e, govorimo o važnosti privatnog ulaganja i podrška koju ono mora imati za lokalno gospodarstvo, posebno u zemljama u razvoju, a drugi kompromis e, govori o koristima privatno-javnog partnerstva i prepoznaje vrijednosti takvih partnerstva u zemljama u razvoju kako bi proširili druga područja kao što su energetika, komunikacije, i do sada je tu zaista bilo došlo do velike koncentracije e, privatno javnih partnerstva i zato moramo e, ulaziti i u telekomunikacijski energetski sektor. A treći, treća skupina kompromisa se usredotočuje na potrebi da se podrži da javno-privatna partnerstva budu e, uspješna i da se njima dobro upravlja. To je pitanje o kojima smo govorili u našim raspravama, da koristimo najbolje primjere kada se radi o upravljanju javno-privatnih partnerstva. Četvrto područje prepoznaje potrebu da se e, osigura jasno regulatorni okvir e, koji, se, e, koji je u skladu sa standardima zaštite ljudskih prava, zaštite okoliša i vidjeti e, i paziti da privatni sektor zaista plaća svoje, svoj dio poreza. I peti kompromis je zato da javno privatna partnerstva poštuju korporativne socijalne socijalne e, odgovornosti, a šesti stup je da vidimo na koji način PPP e, i mala i srednja poduzeća e, mogu dobiti podršku u zemljama u razvoju. Sedmi kompromis E, tu smo predložili da komisija ima strukturirani dijalog sa raznim dionicima kao što su organizacije koje zastupaju e, radnike, poduzetnike e, i poslodavce kako bi imali zajedničke ciljeve, a to će biti dijalog koji bi komisija mogla organizirati. I konačno, predsjedatelju, E, dali smo prijedlog da dobijemo oralni amandman, tu smo se mi e, složili, e, da se bavimo s, važnom, važnim pitanjem ravnopravnosti spolova i kako bismo dali više podrške poslovnim ženama i da koristimo to kao okvir za e, javno-privatna partnerstva. Želim zahvaliti svim e, izvjestiteljima u Sjeni koji su radili sa mnom na konstruktivnim sastancima, a posebno e, tajništvo za razvoj, odbora za razvoj koji je pomogao u izradi našeg prijedloga i na, da, s tim će prijedlogom ćemo ići na sljedeći sastanak odbora. Hvala. Hvala. Riječ ima gospođa Neuser. Gospod Ja, vielen Dank von meiner Seite ähm, dem I ja bih htio zahvaliti izvjestitelju. Mislim da je ovo izvješće koje je vrlo pozitivno prema javno-privatnim partnerstvima, to je i potrebno zato što svi znamo da ne možemo postići razvoj bez privatnog ulaganja privatno ulaganje u tim državama. Našli smo dobre kompromise, mislim da imamo sada solidan okvir za daljnju suradnju, prije svega kada se radi o socijalnim standardima, o okolišnim standardima, pa i o pitanju spolova i to pitanje je ovdje dobro uzeti u obzir. Sada imamo te okvirne uvjete i kada bismo s tim mogli više privući privatne ulagače, da bi to zaista predstavljalo veliki napredak. Jasno je da se to mora događati u uskom, uskoj suradnji sa eh, tim državama, s njihovim planovima. Na taj način možemo ostvariti pobjedu za obje strane, jednu win-win situaciju. Mislim da ovo izvješće je dobro i mi ćemo što se tiče našeg kluba zastupnika sve to podržati. Hvala još jednom. Hvala vam, dragi kolega. Riječ ima gospođa Marija Buč. Ja, Da, hvala vam. Naša izvjestiteljica u Sjeni nije ovdje i stoga bih ja na njenom mjestu htjela reći nekoliko riječi. I ja bih htjela zahvaliti na ovom važnom izvješću. Mnogo je toga dobroga u tom izvješću i e, to možemo zastupati. Nejedno bih se posebno osvrnula. Europska unija mora biti dosljedna kada se radi o njenoj vlastitoj politici kako ne bismo još i potakli utaju poreza te stoga naša poduzeća moraju biti obvezana na to da porezno gledano vrlo transparentno rade da i u onim državama kojima pručamo pružamo pomoć, imamo dobre porezne sustave, da se i tamo plaćaju porezi i da zatim mogu ići u korist lokalnom stanovništvu. Evo naša izvjestiteljica u Sijeni je upravo pristigla i vjerujem da bi ona htjela preuzeti riječ ako je to još moguće. Hvala. Hvala. Riječ ima gospodin Štir. Very Hvala vam gospodine predsjedavajući, vrlo kratko samo da zahvalim izvjestitelju na njegovom radu i na vrlo težem izvješću koje naglašava kako prilike, tako i izazove vezanih uz javno-privatna partnerstva na području razvoja. Ja mislim da javno-privatna partnerstva doista pružaju kako e, pružateljima pomoći, tako i vladama, tako i privatnom sektoru mogućnost za razvoj, a to je vrlo važno kada tradicionalni izvori financiranja e, spadaju pod sve ograničenja. To nam sada pruža mogućnost sinergije među partnerima, oni ujedinju svoju stručnost, svoje talente, svoje sredstva. Naravno da postoje neki izazovi koje moramo prevladati kako bismo izvukli ono najbolje iz privatnih partnerstva koje mogu biti složene i koje mogu zahtijevati različite vrste vještina. Također postoji potreba da se e, ojačaju institucije, postoji taj začaran krug slabih institucija, korupcije, sukoba interesa i e, tako dalje. I da je to ono što je kad kad otežavalo javnosti da prihvati javno-privatna partnerstva u takvim takvom kontekstu. No to nije razlog da odustanemo od javno-privatnih partnerstva, već da se zapravo pozabavimo tim problemima i da ih učinimo boljima. Mislim da s ovim izvješćem idemo, idemo u tom smjeru. Još jednom bih htio zahvaliti izvjestitelju na njemu. Hvala. Riječ ima gospodin Galec. Da, hvala vam gospodine predsjedavajući. Želim zahvaliti izvjestitelju na izvrstom radu, a i svima onima koji su sudovali izradi kompromisnih amandmana. Tu se radi o vrlo važnoj temi, mm, dakako prethodni govornici su već rekli ono najvažnije. I stoga, eto, ja samo mogu reći da se naš klub zastupnika ALDE slaže s onim što je rečeno. Hvala. Želi li komisija nešto dodati? Anders Jensen. Gospodin Anders Jensen, izvolite. Hvala vam gospodine predsjedavajući. U ime komisije bih samo htio zahvaliti izvjestitelju na nacrtu mišljenja koje naglašava mogućnosti koje nam mogu pružati javno-privatna partnerstva i neke koristi koje oni pružaju. Ta partnerstva u mnogim slučajevima pokreću projekte tako što se s njima osigurava da je rizik podijeljen između privatnog i javnog sektora te se na taj način smanjuje trošak razvoja infrastrukture koje obično financira javni sektor. Kao što je i rečeno u nacrtu mišljenja mi smo htjeli posebice naglasiti privatna ulaganja koje se kanaliziraju putem javno-privatnih partnerstva, to može biti ključan faktor za pokretanje rasta i e, prije svega da se dakle nadomjesti nedostatak javnih sredstava u zemljama u razvoju. Također sam se htio osvrnuti na naglasak koji je izvjestitelj stavio kako na e, europske, europska lokalna mala i srednja poduzeća koje mogu pružati e, svoj doprinos putem pod izvođaštva u okviru javnih privatnih partnerstva. Europska mala i srednja poduzeća su dobra kada se radi o pružanju koordinacije unutar javnih privatnih partnerstva, ali često koriste podizvođače što zatim eh, daje velike mogućnosti upravo malim i srednim poduzećima. Jedan od glavnih izazova s kojima su poduzeća suočena je potencijalni dostatak transparentnosti i e, nepravedni uvjeti tržišnog natjecaja u trećim državama. Zbog toga komisija podržava razvoj transparentnosti u radu javno-privatnih partnerstva. Često se pokušavaju tu uključiti neke propisi koji zadiru u e, odredbe o raspisivanju javnih natječaja prema međunarodnim standardima. Mi stoga pozdravljamo kako ulogu koju javno-privatna partnerstva mogu odigrati, tako i napore koje s ovim nacetom mišljenja želimo, želimo dati. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Hvala. Da ću riječ gospodinu Hejsu za zaključne primjedbe. Hvala još jednom. Predsjedavajući, hvala svima koji su danas jutro preuzeli riječi komisiji na njenim primjedbama. Mislim da je glavno zapravo da javno-privatna partnerstva mogu biti e, pokretač održivog razvoja diljem svijeta, a prije svega u državnom razvoju. To znači da nam mora biti jasno da je većina tih partnerstva ugovorena na temelju ugovora gdje moraju jasno stajati obveze za privatni sektor i isto tako mogućnost da se uklone zabrinutosti koje ima javni sektor. Ja se slažem sa procesom komisije s onim što su rekli drugi kolege da ako se dakle javno privatna partnerstva mogu koristiti za poboljšanje javne administracije, javne uprave, ako to može biti jasno svima koji u njima sudjeluju, da bi to mogao biti veliki napredak. Moramo imati najbolje prakse, mi znamo da i u našim vlastitim državama postoje loši slučajevi s javno-privatnim partnerstvima gdje javnost nije dobila ono što zaslužuje. Stoga moramo pripaziti da ugovori koji se izrađuju pružaju najvišu moguću razinu transparentnosti. Mislim da će to olakšati i rad javne uprave u tim državama, da će ti sustavi postati neovisniji i snažniji dok prolaze kroz sam taj postupak javno-privatnih partnerstva. Uloga malih srednjih poduzeća je od ključne važnosti ako želimo imati održiv razvoj i ako želimo ostvariti naše ciljeve u e, tim državama ima dosta malo malih i srednjih poduzeća, a mi imamo dosta iskustva kada se radi o tome da se baš mala i srednja poduzeća koriste kao podizvođači u tim državama. Bilo mi je drago što sam mogla uključiti u dogovoru sa izvjesnim u Sjeni i e, zahtjeve koje imamo veznih uz e, pitanje ravnopravnosti spolova i okolišna pitanja tu smo dosta zabrinuti zato što smo protekli nekoliko godina u zemlju razvoju imali dosta zabrinjavajuća iskustva. I na posljedku mislim da moramo biti ambiciozni kada se radi o razvoju javno-privatnih partnerstva u trećim zemljama. Moramo nadići onu klasičnu, eh, onaj klasični aspekt eh, javnog sektora javnih usluga, postoji mnogo toga što se može povezati sa javnim privatnim partnerstvom i mi kao Europljani možemo sudjelovati u tom postupku. Mišljenje koje će doći pred odbor danas popodne mislim da je dobar temelj za raspravu koja nam je potrebna ovdje u Europskom parlamentu kada se radi o tome da tako nadomjestimo ta financijska sredstva koja su toliko jako potrebna. Hvala vam lijepo gospodine predsjedavajući. Hvala vam lijepa. Podsjećam da će se glasovanje o ovom nacrtu mišljenja gospodine Hejsa održati danas popodne. Hvala vam. Preći ćemo na šestu točku našeg reda. Radi se o trećoj svjetskoj konferenciji Ujedinjenih naroda o smanjenju rizika od katastrofa od 14. do 18. ožujka ove godine u Sendaju u Japanu. To je predstavljanje izvješća o izaslanstvu našeg odbora DEVE, dakle s te konferencije 14. i 18. ožujka 2015. sa treće svjetske konferencije Ujedinih naroda o rizika od katastrofa. Naše izaslanstvo je tamo bilo prisutno. U njoj su sudjelovali gospodin Enrico Guerrera Salom, on je sta, stalni za humanitarnu pomoć i Joachim Zeller. Sada predajem riječ uvaženom kolegi Guerreru. Muchas gracias, señor presidente. El propósito de tener una voz... Hvala vam, izvjestitelju. I mi smo htjeli imati priliku reći nešto pri toj trećoj svjetskoj konferenciji. Htjeli smo od strane Europskog parlamenta doprinijeti i parlamentarnoj dimenziji te konferencije kako bi se mogli boriti protiv rizika katastrofa. Interparlamentarna unija je organizirala isto tako jedan sastanak na kojem smo sudjelovali. U jednom od razgovora o um, borbi protiv uh, katastrofa i o borbi protiv siromaštva koje je uzrokuju te katastrofe. Na tome sam sudjelovao ja i gospodin Celer. Mi smo morali pješice ići od kolodvora do konferencijskog dvorane i čak smo zajedno i večerali. On ima mnogo veće iskustvo s japanskom gastronomijom iz razloga koje ovdje ne želim spomenuti. Ali osim nas dvoje je i kolegica Gardini i kolega Korsa e, i oni su bili prisutni izvan dakle onog samog službenog izaslanstva i oni su sudjelovali u izradi našeg mišljenja. Mi smo bili članovi Europskog izaslanstva s mnogim drugim zastupnicima. Želim zahvaliti i jednom kolegi, gospodinu Klarge, i on je bio prisutan a zatim i povjereniku Stilenidesu i povjerenici Georgjevoj. Imali smo više sastanka s njima kako bismo napravili procjenu samog postupka pre, pregovora na toj konferenciji. Cilj te konferencije bio je taj da se deset godina nakon uh, prošlog usvojenog okvira izvrši revizija tog istog okvira. Taj okvir je nastao 2005. godine za obranu od prirodnih katastrofa. Mi smo htjeli vidjeti kako je taj okvir funkcionirao u proteklih 10 godina, te smo htjeli usvojiti novi okvir od 2015. do 2030. godine. To je bilo značajno mjesto za tako nešto, zato što je Sendai simbol takvih katastrofa, to je blizu Fukushime, znamo da je došlo do potresa i da, se, da je to dovelo do nuklearne katastrofe u Fukushimi. Radilo se dakle o riziku od prirodnih katastrofa, primjerice kada dođe do potresa, koji je zatim povezan sa rizikom koje prozrokuju sami ljudi, da se dakle infrastruktura izgrađuje na područjima koje nisu možda nužno sigurna. Tijekom konferencije je došlo i do katastrofe vezano uz otok Vanuatu, e, do one tropske luje PEM, što nam je pokazalo da se moramo još i jače zalagati za smanjenje rizika od katastrofa, da moramo poduzeti određene napore i zbog onog teškog potresa do kojeg je došlo u Nepalu, o tome ćemo govoriti danas popodne. Konferencija se održavala od 14. do 18. ožujka. Krajni rezultat je okvir, sen, je okvir izjava Sendai za razdoblje od 2015-2030 godine. Radi se o e, okvirnom dokumentu sa sedam e, glavnim ciljevima, sa četiri prioriteta i sa nekoliko smjernica. Glavni dio dokumenta odnosi se na procjenu kako se je taj okvir, kako je taj okvir proteklih deset godina. Biću što se toga tiče vrlo kratak. Možemo reći da je u proteklih deset godina došlo do velikog broja prirodnih katastrofa, možemo čak reći da taj broj raste. Imamo dakle više prirodnih katastrofa nego u prošlosti. Ujedinjeni narodi kažu da je u proteklih deset godina došlo do smrti 700 tisuća ljudi zbog prirodnih katastrofa raznih vrsta. 150 tisuća ljudi je ozlijeđeno, a preko milijun ljudi je prognano. To su vrlo visoke brojke koji se doista tiču velikog broja ljudi na svijetu. Nakon što smo napravili tu procjenu konferencije, htjeli smo dakle, usvojiti novi okvir, htjeli smo smanjiti rizik od katastrofa, ali htjeli smo isto tako usvojiti i odrebe veznih uz prevenciju katastrofa. Javno stanovništvo je tu trebalo biti bolje uključeno i trebali smo isto tako usvojiti mehanizme za procjenu rizika. Neki faktori su isti kao i prije, prije svega kada se radi o državama koje pokušaju se izvući iz te situacije su trenutno slabo razvijene, ali imamo zatim i tu druge faktore, primjerice siromaštvo, nejednakost, to su stvari koje su važne za stanovništvo i pitanje što će biti nakon katastrofa. Prirodne katastrofe naravno imaju manje posljedice u razvijenoj državi nego u nerazvijenoj državi. Dakle, imamo slučajeve, vidimo da je ovaj potres u Nepalu mnogo, mnogo gori za stanovništvo. Imamo i klimatske promjene koje dovode do više prirodnih katastrofa. A neregulirana urbanizacija je nešto što također dovodi do razvoja daljnjih faktora rizika kada dođe do prirodnih katastrofa. Infrastrukturna politika koja ne uzima u obzir potencijalne posljedice te infrastrukture, te zatim isto tako i e, nesposobnost vlasti da se nose sa katastrofima. To su problemi. Kako izgleda budućnost? Na konferenciji smo se usredotočili na mnoge konferencije diljem svijeta za razvoj. Imamo dakle Sendaj, zatim ćemo imati Addis Abebu, zatim New York, zatim i Pariz vezano s klimatske promjene. Gospodin Celer ja smo kao članovi parlamentarnog zaslanstva rekli da pomoću svih tih napora trebamo izraditi jednu zajedničku strategiju vezanu uz e, suzbijanje siromaštva i nejednakosti. Europski parlament nije zauzeo službeni stav o konferenciji Sendoj, no to se na posljedku u određenoj mjeri ipak dogodilo, zato što smo imali prirodne katastrofe i razvojnu pomoć, koji su ugrađeni u izvješću gospodina Stira o e, Štira o e, razvojnim ciljevima nakon 2015. Imali smo s tim u vezi i usvojenu rezoluciju. Tu se nije nužno radilo o svim ovim efektima, ali govorili smo o prirodnim katastrofama. Nakon te konferencije imali smo jedan gorak okus ustima vezan uz to kako kako bi trebalo izgledati podrška razvijenih država nerazvijenim državama. Financiranje smo odgodili kao odluku za konferenciju u Adisa Bebu, što znači da ako Europski parlament uh, bude poslao izaslanstvo Europskog parlamenta u Adisa Bebu, onda moramo pripaziti da se na toj konferenciji vezano uz financiranje zastupa i mišljenje našeg odbora. Dakle, podrška za one države kojima je to potrebno. Zatim postojala su i neka kontroverzna pitanja tijekom te konferencije. Mislim, to je bila konferencija jednih naroda, imali smo stotine država koji su sudjelovali, zatim isto tako i druge institucije, civilno društvo i tako dalje. Imali smo i pregovore o samoj formulaciji ciljeva kao što sam rekao, obveze za financiranje smo odgodili. A zatim je tu postao još jedan problem na koji smo se mislili usvrnuti kao Europska unija, kao Europski parlament. To je činjenica da su oružani sukobi također jedna vrsta katastrofe koju prouzrokuje čovjek. To nisu možda prirodne katastrofe, ali to e, su katastrofe koje imaju zastrašujuće posljedice na civilno stanovništvo. Mi znamo da najveće humanitarne krize na svijetu, primjerice u Južnom Sudanu ili u Iraku, nastaju kao posljedica oružanih sukoba. Evo sad ću zaključiti što se tiče pozitivnih rezultata kao po prvi put imamo zajedničke ciljeve u kojima sudjeluju svi dionice na svim razinama. Transparentnost i e, odgovornost smo uključili i govorili smo prije svega o ranjivim skupinama. Sada se ti globalni ciljevi moraju pretvoriti u pokazatelje kako bi se zatim sve države mogle referirati na te pokazatelje. Stvorit ćemo jednu radnu skupinu pod vodstvom država članica Ujedinih naroda u sudovanje socijalnih partnera, a Europski parlament bi svakako trebao surađivati u okviru te skupine. Hvala. Hvala, dragi kolega. Gospodin Zeleni ima riječ. Ja, jetzt ist Also zunächst einmal herzlichen Dank auch Kollegen Guerrero Salom. Da, hvala. Kao prvo zahvaljujem eh, kolegi Guerrero Salomu na njegovom angažmanu o ovoj temi na konferenciji u Sendaju. Kao prvo je nešto službeno. Trebali bismo promisliti o našim pravilima. Konferencija se održavala tijekom pet dana, ali mi smijemo poslati izaslanstva samo na tri dana u e, inozemstvu. Što znači da smo usred te konferencije morali službeno zaustaviti naše izaslanstvo. Mislim, to je zvuči kao neka loša šala, jer tek četvrti i peti dan se rasprava počela baš odvijati e, i radilo se o tome da se izrade rezultati nakon te konferencije. I tada kao mi službeno više nismo bili tamo prisutni. Mislim, ja sam ostao tamo, ali sam tamo ostao kao privatna osoba, a ne u okviru naše službene delegacije. Stoga bismo za budućnost trebali razmisliti je li to smis, doista smisleno to što mi ovdje službeno odlučimo. A zatim je bilo jasno da će rezultat konferencije, iako oni nisu obvezujući i neće biti obvezujući u nekoliko godina, da je rasprava bila takva da se nismo mogli pridržavati niti vremenskog okvira. Dakle, u 15 sati na zadnji dan je konferencija trebala završiti, a nakon toga se još nastavilo raditi na formulaciji što je pokazalo da Europa, Amerika i zemlje u razvoju imaju i različita mišljenja ove posljednje najveće katastrofe, bilo da se radi o Haitiju, o Vanuatu ili sada o Nepolu, jedno vrlo jasno pokazuju. U svim tim državama imamo slabe vlade koje očito nisu u stanju zaštititi svoje stanovništvo od takvih katastrofa. Radilo se tu i o minimalizaciji rizika na toj konferenciji, a zapravo kada imamo prirodne katastrofe, bilo da se radi o lujama potopima, e, potesima, da bi zapravo trebalo imati preventivne mjere. primjer tome je doduše Japan, mi smo e, otišli u tu regiju Sendera koja je, blizu Fukushima i tri godine nakon tsunamija, a moramo pritom reći da je 19.000 osoba preminulo nakon tog tsunamija, se sad uopće ne vide nikakvi tragovi više. To su dakle te razlike. U Nepalu i na Vanuatu su velike humanitarne organizacije se požalile da doduše imamo inicijative za pomoć, ali da se često one dobro ne koordiniraju. Niti pred sudionicima u toj pomoći i vladi na terenu, niti između država koje sudjeluju u toj pomoći. Dakle da svaka država želi tu postaviti svoju zastavicu u vlastitom svojstvu da se vidi da pružaju pomoć kao Njemačka, kao Amerika, a nema usuglašenog pristupa. Tako da treba postaviti i sljedeće pitanje. Kada mi ustupimo određena financijska sredstva, što se zapravo događa s tim novcem? Koliko se sjećam, posljedice potresa na Haitiju se još uvijek osjećaju. Mnogo je novca priteklo u tu državu, a zapravo se svi pitaju kamo je na kraju dospio taj novac. Očito on nije pristigao potrebitim osobama. Na konferenciji u Sendaju su zastupnici civilnog društva snažno nastupili koji su rekli da u međuvremenu pokušavaju sami određivati u svojoj sudbini, prije svega u onim državama gdje je vlada slaba, zato što su rekli da nemaju povjerenja u svoje vlade i da žele pomoć za samo pomoć pritom mole na našu podršku. Mislim da je to jedan faktor koji bismo trebali imati na umu, da dakle u međuvremenu i samo civilno društvo vrši napore kako bi se borili protiv tog problema. Jedna druga važna tema, a odgledajuće organizacije su me zamolile da to ispomenem, je pitanje izbjegavanja e, rizika pomoć pri katastrofama jer znamo da su posebice osobe s invaliditetom one koje su najranjivije kada dođe do takve katastrofe jer se još manje mogu pomoći nego osobe bez invaliditeta. Stoga bismo sad trebali pripaziti da rezultati konferencije u Sendaju se ugrade i u dalje konferencije kada se e, radi o formulaciji e, ciljeva za održiv razvoj, kada se spominje integracija takvih osoba e, koje dakle, te, bi se trebalo osvojiti u Njorku. A da, gospodin Guerrero je rekao da imam poseban odnos prema Japanu, to je točno, ja imam snahu koja dolazi iz Japana, ne radi se samo o gastronomiji i moja unuka je zapravo vrlo dobra kombinacija e, Japana i Europe. Hvala vam, dragi kolega. Riječ imaju sada tvoje kolega, zastupnici Europskog parlamenta, ali molim vas da se ograničite na tri minute, jer već prelazimo naš vremenski okvir. Kolega Görens. Merci, monsieur le président. Je vais commencer euh, en empruntant <coughs> un constat, monsieur. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Prvo jedna konstatacija. Kada je rečeno da delegacija nije mogla ostati više od tri dana na toj konferenciji umjesto pet dana, onda mislim da bismo ipak trebali uputiti zahtjev našem predsjedništvu kako bi konačno zaustavili takve apsurdnosti. Mi smo političari, pratimo u svojstvu službenih delegacija našeg odbora, neke konferencije i zatim putujemo, ali ne možemo samo ograničavati samo zato što je predsjedništvo rekao da smijemo ostati tamo samo tri dana. Mislim, treba apsolutno prekinuti s tom absurdnošću. Ta konferencija je vrlo svrsishodna, ali to je isto tako i jedan veliki sajam gdje e, se govori o mnogim temama, mi to dobro znamo, a pitanje je kako možemo sada to sad cijeniti rezultate te konferencije. Ja sam 2003. bio u Salvadoru dan nakon potresa i mm, vrlo je bilo jednostavno vidjeti tko su žrtve, kao i u gotovo svim tim prirodnim katastrofama većina žrtava su iznimno siromašne osobe jer mm, ima i dobrostojećih osoba svugdje, osobe koje žive na, na visinama tu bile one koje su najviše patile zbog odrona kamena i zemlje blata. Kako dakle možemo napraviti prevenciju? Pa trebate osobe smjestiti drugdje na sigurnija mjesta. To je rješenje. Postoji dakle ta jedna dimenzija hitnosti, ali isto i dimenzija dugoročnijeg razvoja i ehm, to je povijenik Sirenides jednom prilikom rekao. Mi želimo biti velikodušni i empatični, ali ipak treba provjeriti i te mehanizme na njihovu e, mogućnost upotrebe u praksi prije svega mogu li oni biti djelotvorni u slučaju katastrofe. Vidimo kako se stvari odvijaju na sredozemnom moru i razlike između onoga što se govori i onoga što sami činimo kada dođe do katastrofa zaslužuju također našu pažnju. Gospodin Guerrero je također govorio o pitanju financiranja. Imao je pravo, moramo biti dosljedni e, pri našim izjavama. Postoji e, poveznica između ove konferencije i konferencije u BEBI, stoga bismo trebali e, biti vrlo čvrsti i reći da ne bi financijska pitanja trebala uvjetovati naš odgovor, već da bi naš odgovor trebao raditi na zbog toga što se prirodne katastrofe javljaju sve češće i češće. Nikad nismo vidjeli tako veliku koncentraciju prirodnih katastrofa i ili katastrofa koje pozokuje čovjek. Stoga naš odgovor mora biti vrlo čvrst kada se radi o pitanjima financiranja. I eto, mislim da je naše zaslanstvo postupalo časno, časno je zastupalo Europski parlament i naš odbor i sada očekujemo konferenciju Adisa Bebi i nadamo se da će započeti već na ovaj način koji je naznačen u Japanu. Merci, cher collègue. Je vais passer la parole à ma... Hvala, dragi kolega, gospođa Otala je sljedeća. Tri minute, izvolite. Puheenjohtajat, paljon lyhyempikin aika riittää. Hvala. Želim zahvaliti e, našem izaslanstvu i kolegama na važnim e, opažanjima. Mislim da moramo učiti o ciljevima održivog razvoja kao što nam je rekao gospodin Seller. Želim spomenuti tehničku opasku gospodina Sellera, ali on mene sluša. Jeste li gotovi? Željela sam komentirati ovaj tehnički problem koji ste spomenuli. Rekli ste da ste mogli tamo ostati samo tri dana, a nakon toga ste na važnoj konferenciji morali ostati kao privatna osoba. Mi smo u Europskom parlamentu za različite izaslanstva i odbore uspostavili zajednička pravila. Ja želim spomenuti ovu nezgodnu situaciju koju ste spomenuli na sutrašnjem sastanku. Pravila omogućuju e, boravak od tri dana za izaslanstva, ali to je apsurdno. E, to su uglavnom i onako troškovi putovanja. Merci. Je vais passer la parole à la Hvala. Riječ ima komisija. Gospodin Jan Clark, tri minute, molim vas. Tri minute. A vous la parole. Thank you very much, Chairman. Hvala, dobro jutro. Zahvaljujem i gospodinu Guerrera Salomu na jasnom izvješću o ishodu konferencije i na svemu što je rekao. Mislim da uz koordinirani rad svih institucija Europske unije kao i država članica uspjeli smo postići dobar ishod, svi radimo ka istom cilju sa sličnim porukama. To je primjer svima koji se bave humanitarnim radom. E, svakako da su pregovori bili teže nego što se očekivalo, ali ishod je pozitivan, unesene su inovacije koje su već spomenute, osobito prelaženje s upravljanjem katastrofama ka upravljanju rizicima. Dakle, umjesto da se samo nosimo s posljedicama katastrofa, važno je sagledati čimbenike rizika. Također je važno uzeti u obzir znanosti i tehnologiju. Mislim da vrijedi pogledati stavak 47d koji se bavi mainstreamingom i e, suradnjom o razvoju. Govori se o e, tome da multilateralna i bilateralna pomoć mora e, se mora rješavati i upravljanje rizicima na temelju ishoda ovog dokumenta i implikacijama za razne politike jasno je da puno toga iz našeg zakonodavstva o e, civilnoj zaštiti kao i o okolišu e, je ovdje uključeno u ovaj okvir tako da mislim da smo u dobroj poziciji ne samo kad je riječ o provedbi već i o lekcijama koje možemo pridonijeti međunarodnoj zajednici zajednici. Kao što su spomenuli e, zastupnici, e, vrlo je važna konferencija u Addis Abebi, važno je i mainstreaming financiranja, e, to je ključni sljedeći korak već postoje e, u dokumentu e, brojni spomeni e, upravljanje rizika i to treba ostati tamo. Hvala. Riječ ima naš kolega Guerrero za zaključke primjedbe i molim vas da se također podržavate. Tri minuta, hvala. Eh, eh, Moće mi trebati jedna minuta. Pet dana. Mislim da bi to bilo smisleno. Ako idete na međunarodni sastanak, morate ostati tijekom cijelog trajanja tog sastanka. Osim toga, moramo e, misliti na Adisa Bebu i moramo izdvojiti sredstva za smanjenje rizika. Zahvaljujem svim kolegama na komentarima. Ja ću na kraju zahvaliti Gabi koja je tu. Hvala na svemu što si učinila ne samo da si puno radila, već si išla pješice e, do centra za konferencije e, i naravno i večerala s nama. Hvala. Hvala, dragi kolega, mislim da možemo da se spreći na sljedeću temu, malo već kasnimo. Točka broj 7. Izbjegavanje plaćanja poreza i porezna utaja kao izazovi za upravljanje, socijalnu zaštitu i razvoj zemljama u razvoju. Bez daljnje odgode, budući da malo kasnimo, predajem riječ našoj izvjestiteljici, gospođi Eli Šlan, izvolite. Grazie, prezidente. Zahvaljujem. Dakle, e, predstavili smo 147 amandmana, zahvaljujući izvjestiteljima u sjeni i svim e, klubovima zastupnika koji su doprinijeli kako bi obogatili ovaj e, program. Većina ovih amandmana zapravo ide u istom smjeru. Neki jako obogaćuju izvješće, a nekada jednostavno dijele sadržaj. S obzirom da nema velikih podjela što se tiče e, klubova zastupnika u vezi s temama o kojima smo govorili u izvješću, osim nekih e, e, izuzeća, razlike su uglavnom u različitim formulacijama. To na neki način možemo malo izgladiti i postići kompromis. Zahvaljujem što ste prihvatili moj poziv da zadržite strukturu samog izvješća sa uvodnim izjavama koje zapravo pokazuju koja je sadašnja situacija, fenomen i razne poteškoće koje zemlje u razvoju, e, s kojima se suočuju e, zemlje u razvoju što se tiče utaje poreza. Isto tako imamo akcijski plan koji smo predložili u deset točaka ja sam e, uvjerena da, od, da ćemo od glasovanja 1. E, lipnja moći konstruktivno raditi i uključiti sve e, dobre doprinose koje smo dobili i na kraju postići konsenzus. Mnogi amandmani u stvari stvaraju dodatne stavke, pa u kompromisnoj fazi e, moramo puno raditi. I zato opet apeliram na vaš suradnički duh kako bismo na neki način dobili jedno izvješće koje je skraćeno i koje ima nekoliko točika i koje će u stvari potaknuti komisiju da, e, da djeluje i e, koji će poslati snažnu e, poruku parlamenta na pregovore u Addis Abebi koji će onda imati i na koji ćemo mi imati utjecaj. Isto tako ćemo imati glasovanje danas u Ekon odboru od samog početka sam radila sa izvjestiteljem, sa izvjestiteljem Hujubaje koji je potpisao moje amandmane i kada pogledamo kompromise sigurna sam da ćemo lako integrirati e, mišljenje Ekona u naše izvješće kako bismo ga i e, ojačali u, u ovom internom dijelu. E, zahvaljujem vam na, naši, na vašim doprinosima. Hvala. Hvala. Predajem pa riječ izvjestitelju u sjeni, kolega Rubik, opredgovornik. Da, hvala vam. Ja bih htio srdečno zahvaliti Eli Schlein. Mislim da je ovo postalo izvjesnim izvješćem koje nas ujedinjuje u tome da želimo pružiti podršku, da želimo pomoći i da se to treba dogoditi što prije zato što kako primjećujemo da se u mnogim državama situacija ne poboljšava, već se pogoršava i stoga kada se radi o porezima nam je važno da stvorimo stabilne preduvjete, a jedna od glavnih preduvjeta je naravno e, krug Dohe, krug e, o svjetkoj trgovini tu imamo i e, olakšanje trgovine, imamo i jedan od bitnih načela razvojne politike, pomoć za trgovinu i mislim da je taj svjetski krug pregovora vrlo važan zato što će se time moći odmah pomoći državama. Nama se radi o tome da dugoročno želimo pomoći razvojnim državama kako bi se mogli osloboditi financijske ovisnosti i kako bi mogli izgraditi učinkovite porezne sustave. A krug iz Dohe e, ima namjeru ukinuti carine i naravno da su države zaprimale velik dio svojih sredstava i carinskih pristoba, ali to je sprečavalo e, da se razviju u potpunosti mala i srednja poduzeća i stoga bi izgradnja učinkovitog poreznog sustava bila iznimno važna kako bi mogli ta, na taj način prikupljati vlastita sredstva. Porezni sustavi trebaju pružiti mogućnost rasta, trebaju pružiti poticaje za osamostaljenje, za osnivanje malih i srednjih poduzeća, prije svega u razvojnim državama gdje obiteljska poduzeća imaju vrlo važnu ulogu, ne samo kada se radi o E, samodostatnosti koju želimo postići, već i kada se radi o pružanju pomoći drugima. I zbog toga porazni sustav mora biti uravnotežen, samo tako možemo stvoriti nova radna mjesta sa jednostavnim zakonom o radu, sa e, podizima koji će biti krojeni po mjeri, koji, koji će dati određene poticaje. Prije svega kada se radi o PDV-u, to je nešto što bi trebalo biti olakšano kako bi mogli pružiti tim državama pomoć za samo pomoć. To je, bi zapravo trebala biti sama srž naših aktivnosti. Zbog toga se radi o tome da se pojača u odgovarajućoj mjeri i moral za plaćanje poreza u tim državama. Stoga se mi u među pučanima namjeramo prije svega boriti protiv utaje poreza i protiv korupcije u tim zemljama. To nam zahtijeva i visoku razinu transparentnosti. Kao drugo, potrebne su nam e, tijela koja će raditi sukladno vladavini prava, a da dakle samo 0,1 e, globalno, globalne razvojne pomoći pristiže E, za izgradnju poreznih sustava i porezna tijela bi mi predlagali da se poveća značajno taj postupak, da se taj postupak barem udvostruči, ali mi bismo čak mogli e, vidjeti i 0,5%. Dakle, pomoć za samo pomoć povezana sa tehničkom pomoći kako bi ti državi mogli, te države mogli vidjeti kako ti sustavi rade kod nas, kako bi mogli prilagoditi svoje sustave da rade na sličan način. Mislim da je to temeljni preduvjet za e, ulaganja, za modernizaciju tih država, a da sve to bude povezano sa stvaranjem radnih mjesta i kako bi tako sve skupa u tim državama nastalo, nastalo blagostanje. Hvala vam. Hvala. Riječ ima naš kolega Merci, le président. Hvala vam gospodine predsjedavajući, ja ću govoriti u ime Louis Michela i u ime mog kluba zastupnika. Hvala na vrlo dobrom radu izvjestiteljice. Izradili smo nekoliko amandmana koji idu u dobrom smjeru. Ja ću pokušati sažeti sadržaj, filozofiju zbog kojih smo podnijeli određene amandmane Naravno da znamo da imamo međunarodnu, ali i nacionalnu odgovornost što se tiče e, razvojnih, e, razvoja njihova odgovornost je vrlo velika na ovom području. Pitanje je je li se tu radi o konju koji je bijel sa crnim šarama ili obrnuto, dakle kao neka zebra, zato što države ne mogu raditi dobro, nemaju dobre porezne sustave, s druge strane porezne sustavi ne mogu raditi dobro, jer država dobro ne funkcionira, zatim se razvija siva ekonomija i velik broj osoba ne uplaćuje porez, a da ne govorimo niti o e, podzemnim međunarodnim tokovima, što zatim znači da se razvija raspošavanje novaca i da dolazi do slabog upravljanja. Što možemo učiniti? Tehnička podrška svakako. Podrška sama je već tehnička. Možemo državama pomoći da postanu bolje u prikupljanju poreza, ali sve se to treba temeljiti na sustavu koje treba izgraditi. Država mora biti sposobna dati tu određene smjernice, zadati se ciljeve, napraviti kao što gospodin Irik rekao uh, i odgovarajuće politike za ekonomski razvoj. Ja nisam niti pesimističan niti optimističan. Uh, što se tiče afričkih država, postoje one koji su vrlo dobro radile, koji su dobro razvili svoju infrastrukturu, koji su dobro razvili svoje institucije, prije svega kada se radi o prikupljanju poreza Postoje čak i države koje su zaradile e, nevjerojatan sustav za prikupljanje koji imaju e, svoje fondove i koji čak posuđuju novac Europi. Dakle, e, treba reći da se tu radi o tome da su oni na neki način pružatelji pomoći, da mi primamo od njih pomoći, oni su zapravo ti koji su odgovorili na naš poziv kada smo ih pozivali da izgrade odgovarajuće sustave. Nešto što mi se čini vrlo teškim nije samo uspostava uprave koja će biti u stanju nositi se e, s tim izazovima, već isto tako i da postoji pravi parlament, da postoji univerzalno glasačko pravo, da postoji civilno društvo koje će popratiti političke razvoje, već želim isto tako reći da u velikom broju tih država trenutno imamo tranzicijsko razdoblje između neslužbene ekonomije i službene ekonomije. Treba razlikovati neslužbenu ekonomiju od podzemne ekonomije zato što je neslužbena ekonomija jedini način koji se tom samišlju pruži za preživljavanje, e, samišlju koje je lišeno svega ta neformalna ekonomija je po definiciji ekonomija koja ne plaća poreze, ima jako malo prihoda koji proizlaze iz tih, e, iz, iz tih ekonomija i koji ne ulaze u porezni sustav. Mislim da se trebamo baviti i s tim problemom jer iskustvo da se ne plaća porez se zatim jednom kada se dođe do tog stadija uvođenja službene ekonomije e, često i dalje vrlo prisutno, dakle ono ne nestaje i mislim da se tu radi o nekoj vrsti pedagogije koje se te same države moraju razviti. To potvrđuje komisija, ona ima razne instrumente koji stoje na raspolaganju, prije svega primjerice e, E, pružanje financijske pomoći s kojima možemo e, usmjeravati državu u tom smjeru, ali isto tako imamo i ove sektore koji su vrlo važni, a i promicanje dobrog upravljanja u tim zemljama. Hvala. Riječ ima gospođa Sanchez, izvolite. Gracias, señor presidente. Hvala čestitam Eli i e, cijelom timu na odličnom odlično obavljenom poslu. E, izvješće sadrži one glavne točke koje su nam potrebne kako bismo e, riješili problem izbjegavanja plaćanja poreza i utaje poreza u tim zemljama u izvješću imali nekoliko pozitivnih stvari, na primjer e, javno objelodanjivanje podataka u tim zemljama za poduzeća, također i suradnja o poreznim pitanjima među državama. Govori se i o međunarodnim tijelom pod okriljem Ujedinjenih naroda koje bi sve to nadgledalo. Treba pripaziti da sve te stvari budu otvorene, da se ne rade iza zatvorenih vrata kao u e- OECD-u jer je većina država isključena iz tog procesa. E, još nekoliko opaski, mislim da je sljedeće važno. Prvo, ova ideja gdje siromaštvo nije jedini problem s kojim se moramo nositi, već da imamo i problem nejednakosti. Dakle, želimo uključiti i nejednakost, ne samo siromaštvo. Zatim, implicitno u izvješću je da mora doći do bolje distribucije e, bogatstva. Mi mislimo da to mora biti svrha svake politike. Zatim, E, treba spomenuti i razne institucije e, koje e, su važne za razvoj, ne samo Međunarodnu investicijsku banku, već i druge E, subjekte, treba izbjeći porezne oaze i konačno potrebno je imati dosljednost između Lisabonskog ugovora i naše politike, pa je važna i tema dvostrukog oporezivanja. Moramo biti dosljedni treba izbjeći dvostreko oporezivanje poduzeća, ljudi to potpisuju, ali time oduzimaju nekim državama izvor prihoda u obliku poreza, zatim multinacionalna poduzeća ne plaćaju poreze ovdje u u, Europskoj uniji već jednostavno stavljaju novac u porezne oaze. E, to je problem. Treba učiniti da e, ta poduzeća plaćaju poreze tamo gdje ostvaruju dobit. E, zahvaljujem još jednom izvjestitelju na odličnom poslu. Hvala. Gospođa Alter, e, hvala. Ja želim izraziti zadovoljstvo radom izvjestitelja i izvjestitelja u Sjeni. Mislim da smo sada u, samom, u samoj srži e, politike za razvoj vrlo brzo je međunarodno oporezivanje postalo veliko pitanje e, kad je riječ o međunarodnom razvoju i moramo paziti da tako i ostane u Adisa Bebi. Želim naglasiti neke stvari e, prijedlog izvjestiteljice je jako važan kad kaže da odbor Ujedinjenih naroda za oporezivanje treba postati pravo e, međuvladino tijelo. E, Takvo međuvladino tijelo bi se trebalo temeljiti na međuvladinoj konvenciji UN-a i da bi trebalo uključivati sankcije protiv država koje ne sudjeluju. To treba postati univerzalno tijelo u pravom smislu. Drugo što želim naglasiti je transparentnost industrijskih e, operacija u tim zemljama e, to su e, za dakle rudarske rudarska poduzeća na primjer iz Norveške to ukazuje na potrebu međunarodnog zakonodavstva o tim pitanjima i svakako je e, to važno kako bi države u razvoju imale koristi od e, rudarstva e, na svom teritoriju važni su i obnovljivi resursi kao što su šume, e, divlje vrste i slično. Dakle, ovakva inicijativa za transparentnost se treba proširiti na ostale resurse. Zatim, kada je riječ o poreznim oazama, te porezne oaze su često siromašne zemlje, treba im pomoći e, s ekonomskom konverzijom kako bi e, bolje e, same došle do dohotka i osigurale sredstva za život. Treba podržati zemlje u razvoju kako bi razvile pravosuđe, e, tijela protiv korupcije, protiv pranja novca. Konačno gospodin Gerens je spomenuo neformalnu ekonomiju. Istina je da kad bi postojala stroga obveza E, na milijune poduzetnike e, u siromašnim zemljama, a to bi dovelo do katastrofe. Postoje neke prakse kojima se ne bavi ovo izvješće, na primjer Etiopija je uvela, uvela mali, e, mali godišnji novčani doprinos koji plaćaju prodavači na ulici. Dakle, ovo će biti snažan glas u naporima Europske unije da se postigne pravično međunarodno oporezivanje. Hvala. Naš kolega Štir ima riječ. Zahvaljujem vrlo kratko, budući da je e, kolega već e, predstavio e, stajalište EPP-a, pa se ne želim ponavljati, ali želim i ja zahvaliti kolegici Eli Šlajn na odlično obavljenom poslu e, i na ovom dobro pripremljenom izvješću. Mi smo dobro surađivali i u prošlosti, e, na primjer kada se radilo izvješće o novom e, globalnom okviru za razvoj, onda smo se bavili tim pitanjima općenitije, sada ulazimo u detalje ovo pitanje se treba sagledati u širem kontekstu onoga što radimo E, u pripremama za konferenciju u Adisu o financiranju za razvoj. Mislim da sada kao i ranije imamo priliku poslati snažnu poruku, ali da bismo to učinili moramo se usredotočiti e, na bitne teme, a ne ulaziti previše u širinu. Mislim da je e, prvi paragraf, odnosno prvi stav stavak u tekstu vrlo jasan, poziva se na akcijski plan, jasno se kaže što tražimo od komisije i zahtjevamo da se to uobliči u obliku komunikacije. E, pitanje borbe protiv e, izbjegavanja plaćanja poreza e, želim da se ovdje uključi i pitanje nezakonitih tih e, tijekova kapitala. To svakako treba uključiti. To treba biti glavna poruka. Dakle, ono što ja želim naglasiti je da a siguran sam da će Eli sa izvjestiteljima u sjeni uspjeti da ta poruka ostane jasna i da ju ne razvodni e, pretrpavanjem ovog izvješća brojnim drugim pitanjima. Mislim da je u ovom trenutku važno da iz parlamenta da komisiji stigne snažna, jasna operativna poruka. Zato e, mislim da je e, važan način na koji je formuliran prvi stavak. Možda ćemo predložiti neke amandmane, ali ovo izvješće mora ostati fokusirano kako bi imalo potrebnu snagu, kako bi poruka bila dovoljno snažna. Hvala. Sada dajem riječ komisiji. Gospodin Nils. Molim vas da budete kratki. Imate tri minute. Merci. Uh, thank you very Puno hvala uh, gospodine predsjedatelju. Prvo uh, pozdravljam ovo izvješće, to je odlično izvješće Komisija je nekoliko puta sudjelovala u raspravama, pa tako i o ovom izvješću i vrlo smo zadovoljni rezultatima. Želim e, vas samo podsjetiti da je prije pet godina 2010. komisija objavila komunikaciju o oporezivanju i razvoju, a ovaj odbor i parlament su nas snažno podržali. U, tom, u toj komunikaciji smo već e, postavili pitanja o kojem razgovaramo sada. To pokazuje da komisija dosljedno predvodi po ovom pitanju. Isto tako 2000 2010. godine smo u New Yorku organizirali e, događanje na marginama za vrijeme e, glavne skupštine Ujedinjenih naroda e, i vrlo smo zadovoljni da je E, mobilizacija postala glavna tema e, na međunarodnoj agendi kad govorimo o financiranju za razvoj osobito u kontekstu Adisa Bebe. Pozdravljamo ovaj dokument, raspravljali smo o prijedlozima. Kao što sam spomenuo već postoji niz politika koje je komisija e, izradila u posljednjih 4 do 5 godina. Odnose se i na interna pitanja E, tržišta i na nezakonite tijekove kapitala. Mi sve te političke mjere ugrađujemo u plan i komisija će vrlo rado e, taj plan predstaviti u oči konferencije u Addis Abebi, neki od prijedloga u akcijskom planu e, smo već ugradili u nacrt dokumenta koje pripremamo. Neka pitanja zahtijevaju e, daljnje promišljanje po našem mišljenju. Jedno od njih je da se e, odboru un pretori pretvori u međuvladino tijelo. To je odbor o oporezivanju. Mi trebamo podržati taj odbor. E, komisija podržava e, priručnik Ujedinjenih naroda e, o transfernim cijenama. Mi smo surađivali s kolegama iz opće uprave za oporezivanje u izradi tog priručnika, ali postoje još neka važna pitanja o kojima moramo razgovarati prije nego što počnemo djelovati. A kada je riječ o državama u razvoju, naš e, pristup je dvojak. Dakle, prvo e, podržati ih kad je riječ o izgradnji kapaciteta u poreznim upravama, ali druga važna tema za zemlje u razvoju je osigurati da ta zemlja ravnopravno sudjeluju u međunarodnim raspravama koje se odnose na nezakonite financijske tijekove i e, o standardima koji se dogovaraju. Dakle, u tom smjeru radi komisija, mi ćemo nastaviti rasprave s Europskim parlamentom, mi ćemo rado integrirati ova pitanja u radnom dokumentu e, koji smo e, već počeli pripremati za konferenciju Adisu. Hvala. grazie, eh, Hvala svima ehm, na ovoj raspravi. Zaista ste se dotaknuli svih važnih tema koje su u izvješću. Počeši od kolege Rubika, kojemu eh, zaista zahvaljujem Drago mi je što smo u amandmanima našli jednu zajednički glas e, vezan za potrebu da ojačamo angažman e, za tehničku pomoć jer je to jedan angažman koji za sada nije dovoljan. Isto tako slažem se, a o tome je govorio i kolega Görens, ne, tehnička pomoć je samo jedan dio rješenja i zato s ovim akcijskim planom pokušavamo dati jedan globalni pristup e, raznim rješenjima na tu temu. Imamo temu neformalne ekonomije koja je izuzetno važna. U nekim amandmanima ste to naglasili i možemo o tome zajedno razmišljati. A jedna tema isto tako koje ste se dotakli to je kolegica Autala i kolegica Sanchez e, spomenula, to je transparentnost, to je nešto što je u centru razmišljena na e, razini OECD-a. E, isto tako da znamo koji su e, krajnji korisnici ne samo u bankarskom sektoru nego i u drugim sektorima. Isto tako zahvaljujem što ste spomenuli jednu temu e, koja mi je zaista bliska, a to je tema nejednakosti. S time sam radila i sa kolegom Štirom, zaista i njemu zahvaljujem na njegovom komentaru. Ne radi se samo o pitanju siromaštva, nego moramo vidjeti i kako se napreduje moraš se sjetiti kako smo radili na e, ciljevima održivog razvoja i kako e, pitanje siromaštva je vezano o e, napretku na tim ciljevima. To je posebno važna tema, a isto tako povezanost razvojnih politika koje su zaista u centru ove naše rasprave. Mislim da imamo sve elemente za nastavak naše rasprave, zahvaljujem i komisiji. Imamo neke teme oko kojih ćemo i dalje morati raspravljati, to je jasno. A e, bitno je inzistirati na nekim temama. To jest osigurati da kada e, imamo međunarodne sporazume o e, oporezivanju da nemamo nikakve neravnoteže vezane za prava na oporezivanje Moramo uzeti u obzir naravno i modele koji već postoje, kao što je e, model Ujedinjenih naroda. Što se tiče pitanja e, odbora za oporezivanje Ujedinjenih naroda, moramo razmisliti od kompromisa odbora ECON gdje postoji dosta horizontalan konsenzus raznih e, skupina kako bi osigurali što više, što veću, veće sudjelovanje vezano za globalno financiranje i globalno e, oporezivanje, a to je međusobno povezano. Zahvaljujem i očekujem vas na sljedećem sastanku izvjestitelja u cijeni. Hvala vam, dragi kolege. Moram vam reći da ćemo o ovom izvješću glasovati u našem odboru 1. lipnja. Je vous propose qu'on passe au huitième point de notre... Prelazim da pređemo sada na osmu točku našeg dnevnog reda, radi se tu o bespovratnim sredstvima instrumenta za regionalno ulaganje, o djelotvornošću spajanja tih sredstava sa zajmovima financijskih institucija za potporu vanjskim politikama Europske unije.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 autora ovog izvješća. On će nam predstaviti zaključke e, Europskog suda. Zatim imamo Karin Soen, ona je odgovorna za razvojne politike Europske unije pri jednoj instituciji. To su institucije za civilni razvoj. Ona će nam govoriti o toj mogućnosti spajanja instrumenta. Hvala vam, gospođo Soje, što ste ovdje s nama. Zatim isto tako imamo jednu treću gošću, to je gospođa Konstanc Kan, ona je direktorica za interinstitucionalne odnose i odnose s javnošću Europske investicijske banke i reći nam kako se Europska investicijska banka može poslužiti tom, tim spajanjem u svojim financijskim djelatnostima. Hvala vam gospođo Kan što ste prihvatili naš poziv. Dragi kolega, prvi put u ovom sazivu imamo kao temu ovo spajanje na našem dnevnom redu. Ja pozivam gospođu Bario da odmah sada preuzme riječ. Ona je nadležna za tu temu. Ona će se javiti nakon naših košći i moći će svim kolegama predstaviti ovo pitanje. Zato što ćemo o tome još i jednom drugom prilikom moći raspraviti na jednom od naših sastanaka. Molim svako od vas da ne govorite dulje od deset minuta Izvolite, gospodin Tiksten, možete pozvati riječ. Hvala, gospodine predavajući. Uvijek sam sretan kada mogu doći u Europski parlament. Kao prvo bih htio zahvaliti vama i vašim kolegama što ste nas pozvali kako bismo komentirali ono što se na engleskom zove blending, dakle spajanje. Kao prvo bih vam htio predstaviti jedan kratak uvod Zatim ću gledati koje su nas, reći koje su naše razmatranja, a zatim ću pokušati zaključiti s nekim točkama koje po našem mišljenju zaslužuju vašu pažnju. Um, Za početak ću reći da ono što se smatra blendingom je, odnosno spajanjem je kombinacija zajmova i bespovratnih sredstava kako bi se moglo e, potrošiti više novca e, bez e, nego što bi se moglo bez toga. Dakle, glavna stvar koju treba reći kad je riječ o spajanju je ambicija da se riješe ulagačke situacije koje nisu optimalne, gdje se e, investicije inače ne bi dovoljno isplatile gdje bi postojao pretjerani rizik ili u državama e, koje grcaju u dugovima. Dakle, komisija je već e, prije 2007. godine imala razne mehanizme, ali 2007. godine su se osnovali fondovi za regionalne e, investicije e, i to osam njih za Karibe i susjedne zemlje, za azijske zemlje, za afričke zemlje i tako dalje. Dakle, po zemljopisnim područjima e, strukturirane su u tri sloja strateški i tehnički dio. E, važno je reći da inicijativa da se predlože projekti dolaze iz financijskih institucija, dakle ne iz komisije da vam dam ideju o iznosima koji su dodijeljeni e, od 2007. to je 2,1 milijardi eura. Iznos se kombinira s iznosima iz, od drugih eh, donatora i eh, time smo došli do investicijskog iznosa od više od 22 milijarde eura od 2007. do 2013. godine. Eh, više od pola projekata se odnose e, na transport i energetiku. Dakle, to su bitni iznosi koji inače ne bi e, bili uloženi od strane privatnog sektora. Želim reći nešto o reviziji. Što je bilo predmet revizije? Učinkovitost E, e, spajanja bespovratnih sredstava e, instrumenta za regionalno ulaganje sa zajmovima financijskih institucija. Dakle, glavni cilj revizije bila djelotvornost, a imali smo i dva podpitanja. Jedno se odnosilo na organizaciju i upravljanje e, tim fondovima, a drugi dio se odnosio na dobrobitima koje se e, očekuju. E, posebno smo razmotrili dva fonda AFD i za e, susjedstvo. E, E, mi smo, e, predmet revizije bilo više od 70% bespovratnih sredstava. E, što smo našli? Našli smo da su fondovi postavljeni na odgovarajući način, rekao bih da je to dobro napravljeno, ali smo našli da način na koji komisija upravlja fondovima još uvijek ima određene manjkavosti i nedostatke. Dakle, u međuvremenu došlo je do napretka e, e, na strani komisije, kao što sam rekao na početku, projekte je obično E, su obično pokretale financijske institucije, a komisija je reagirala na te prijedloge, dakle nije ona imala inicijativu odabran je određeni broj odgovarajućih projekata, ali smo našli i da ocjena komisija se ne fokusira dovoljno na dodanu vrijednost i na iznos bespovratnih sredstava, jer komisija nije bila dovoljno uključena, e, pa su odobreni projekti bili relevantni, ali nije bilo e, e, kvantificiranih podataka na razini komisije. Očekivana vrijednost projekata se nije mogla adekvatno prikazati od strane komisije. Angažman komisije se postupno povećavao, ali ipak nije bio dovoljan. Mislimo da je i danas nedovoljan. Kada je riječ o odabiru tipa i iznosa bespovratnih sredstava, riječ o 2,1 milijarde e, tijekom tih godina, nije bilo dobro utvrđenih kriterija za iznose bespovratnih sredstava, nije bilo jasno na koji način je donesena odluka o tom iznosu. Teoretski financijske institucije su mogle postaviti e, višu kamatnu stopu od uobičajene. E, dakle, našli smo da postoji rizik da dobrobit e, bespovratnih sredstava se ne prenosi u potpunosti korisniku, već da institucije zarađuju na račun tih sredstava. Još nešto što treba reći, E, su e, avansi koji su nepotrebno visoki i samo se gomilaju tijekom vremena. Dakle, kad su odobrena e, bespovratna sredstva, isplaćeni su veliki avansi i kao rezultat toga veliki iznosi leže a neiskorišteni na računima fondova i to godinama. E, to vidite na stranici 22 gdje je to prikazano u grafikonu. Ponekad povrh tih osam fondova e, postoji sustav sa podfondovima, a kriteriji za te e, dodatne zajmove su nejasni ili preširoki. Zatim kada je riječ o e, monitoringu, o praćenju nadzoru komisije, e, tu je situacija raznolika, dakle odgovornost za praćenje e, leži na e, izaslanstvu Europske unije, ali oni nisu dovoljno angažirani kao što smo već rekli. Dakle, praćenje uspješnosti je ograničeno i nestrukturirano do sada. E, moram reći da smo reviziju završili prije nekih 17 ili 18 mjeseci. Ako pogledamo koje su očekivane e, koristi spajanja bespovratnih sredstava i zajmova, te koristi nisu postignute u potpunosti. E, razmotrili smo tridesetak projekata E, očekivalo bi se da će komisija moći jasno pokazati koja je dodana vrijednost prije nego što pokrene inicijativu i odobri bespovratna sredstva, a komisija je to mogla učiniti samo za 15 od onih 30 projekata. Dakle, samo u 15 slučajeva je bilo jasno koja je dodana vrijednost, a u 15 slučajeva to nije bilo jasno i to komisija nije mogla e, dokazati. Dakle, nije bilo uvjerljive analize koja bi pokazala da su bespovratna sredstva doista potrebna i da je taj zajam doista potreban. druga e, stvar koju treba reći, a to je pozitivno, je da spajanje omogućuje komisiji da E, stavi veći pritisak kad je riječ o izradi politika i načinu postavljanja projekata. Dakle, komisija je koristila taj potencijal, ali ne u potpunosti po našem mišljenju. Neću ulaziti u detalje, a zadnje se odnosi na koordinacijama e, donatora. Dakle, definitivno je ovo e, pozitivno utjecalo na donatore, ali e, kao što je često slučaj vidljivost financiranja Europske unije je ograničeno. Dakle, dobra koordinacija, ali ograničena vidljivost E, e, spojenih projekata. Dakle, nekoliko zaključaka za kraj. E, učinkovitost, općenito smo zaključili da je učinkovito organizacija u redu, potencijalne dobrobiti i koristi nisu u potpunosti ostvarene za 30 projekata koji su bili predmeta revizije. Možemo reći da su svi bili relevantni, ali e, je komisija donosila odluke na temelju nepotpunih informacija. To nije bilo dovoljno fokusirano, a dodana vrijednost se mogla dokazati samo za 15 od 30 projekata. E, problem sa avansima e, također postoji, bili su previsoki i kada je riječ o koordinaciji među partnerima na različitim razinama učinjeni su pozitivni koraci i na kraju smatramo da komisija nije dovoljno iskoristila e, potencijal za pozitivan učinak e, kad je riječ o organizaciji projekata i o vidljivosti Unije. Hvala. Hvala i vama. Riječ sada ima gospođa Karin Sue, izvolite. Hvala gospodine predsjedatelju što ste me pozvali da ovdje govorim u ime e, civilnog društva Europe kao članica Konkorda i nekim e, drugim organizacijama, mi smo u posljednje tri e, godine postavili nekoliko pitanja i izjavili zabrinutosti, a i uspostavili smo dijalog sa komisijom, s vašim prethodnikom i sa Europskom investicijskom banku i drugim e, bankama za razvoj o ovom važnom pitanju mehanizma za spajanje <clears throat> jer mislimo da to postaje jedan dobar modalitet za pomoć Europske unije želim spomenuti e, dva dokumenta koja sam sa sobom ponijela. Jedan je detaljna analiza e, investicijskog mehanizma Latinske Amerike, a on sadrži i nekoliko preporuka koje smo već dali pred dvije godine. Sve to samo kako bih rekla da civilno društvo zaista pozdravlja ovo izvješće Revizorskog suda i njegove preporuke. Jedna od najvećih zabrinutosti bilo je da Europska unija i njezine države članice kao da e, na neki način guraju taj modalitet e, pomoći, a da ne gledaju na rizike i na e, ocjenu učinka, niti ne uzimaju u obzir e, kako će to djelovati na transparentnost i e, preuzimanje odgovornosti i e, javnih rashoda Europske unije. Izvješće Revizorskog suda zaista postavlja pitanja vezano za financijske aspekte ovog mehanizma za spajanje. također i pitanja i zabrinutosti ovoga odbora, vašeg, vaših prethodnika. To je izraženo i u e, pismu gospođe Važoli, e, predsjedateljice i gospodina Stasa. I u tom pismu oni su rekli da je e, spajanje kao svaki drugi instrument politike zapravo promiče političke prioritete i zato postoje tri horizontalna pitanja koja moramo uzeti u obzir moramo e, poštovati ciljeve Europske unije kao što je smanjenje siromaštva, e, isto tako strukturu e, upravlja, upravljanja kao i transparentnost i, i odgovornost. Komisija sada provodi procjenu spajanja kao modaliteta za pomoć i nadamo se da će ta procjena uključiti širok raspon dionika i isto tako uzeti u obzir zabrinutosti koje su izrazili Europski parlament, eh, Revizorski sud i civilno društvo. Osim e, mišljenja i preporuka revizorskog suda, želim isto tako naglasiti nekoliko pitanja. Kao prvo potreba da podijelimo rizik i da smanjimo na najmanju moguću mjeru e, e, dugove, jer spajanje ne, smije stvarati dodatne dugove, nego to treba probijati prebijati sa prihodima projekata, moramo osigurati da infrastruktura na kraju projekta bude održiva, posebno kada se radi o javnoj infrastrukturi. Za kako bismo imali demokratsko e, e, vlasništvo, e, bitan je demokratski postupak. Međutim, iz mehanizmi regionalnog spajanja ne omogućuju relevantno uključenje svih država članica Europske unije, Europskog parlamenta, e, delegacije Europske unije kao i dionika na lokalnoj razini, kao što su partnerske vlade, nacionalni parlamenti, e, privatni sektor, e, sindikati, lokalne zajednice uključujući po našem mišljenju proces e, e, konzultacija sa osobama koje su izravno i neizravno, e, na koje neizravno i izravno utječe projekt. Osim angažmana dionika treba povećati transparentnost. Svi dokumenti iz projekta moraju biti javni, e, kao i očekivani učinak, izgrađivanje e, i procesi javne nabave. E, svi moraju imati isto tako dostup, dostupnost mehanizma za e, prigovaranje. E, ako nemamo javne informacije o radu raznih, raznih mehanizama, o priprem, projektima u pripremi, niti o procjenama učinka. E, sa Trust fondom koju provodi e, Europska investicijska banka, e, takvi mehanizmi nemaju posebne web stranice sa informacijama. Isto tako mislimo da postoji jasna potreba sa, za proces procjene učinka sa visokim standardima i kriterijima. Odgovornost financiranja Europske unije se ovdje dovodi u pitanje, posebno kada se radi o financijskim institucijama i posrednicima koji su uključeni. A oni ponekad ne primjenjuju jednake standarde niti e, zaštitne mehanizme kao Europska unija, a to je spomenuo i revizorski sud. Ono što posebno brine, po mom mišljenju, je činjenica da sud e, isto kaže da postoji e, potreba za zajmom samo e, u pola projekata koje je proučio sud. To je za nas e, civilno društvo neprihvatljivo, to je dosta šokantno da postoje tako malo e, javnih resursa za razvoj koje su na raspolaganju u investicijskim bankama a ti resursi su toliko potrebni u zemljama u razvoju kako bi podržali određene sektore e, suradnje koje dobivaju premalo resursa kao što su zdravlje, obrazovanje, održiva poljoprivreda, e, podrška izbjeglicama i raseljenim osobama, zaštita okoliša a ta mišljenja su još više zabrinjavajuća kada e, uzmemo u obzir e, opći konsenzus među multilateralnim bankama, MMF-om i donatorima da se koristi ovaj mehanizam za e, kataliziranje privatnih i, i tokova. A to dobiva zamah u međunarodnim pregovorima o financiranju razvo, za razvoj i za e, provedbu e, održivih e, globalnih ciljeva. Isto tako koriste se outsourcing i odgovornost vlade za financiranje održivog razvoja i klime i za privatni sektor. To je za nas dosta zabrinjavajući trend. Želim spomenuti samo jedan slučaj. Pred par tjedana E, radi se o brani u Guatemali koja je predstavljena ovdje u ovoj prostoriji, ako se dobro sjećam. Taj projekt je podržalo nekoliko institucija za financiranje razvoja kao što je Svjetska banka i isto tako je odobrila, odobrio mehanizam za čisti razvoj Ujedinjenih naroda. Međutim, ovdje čujemo od ljudi koji dolaze iz tih područja, oni su nam rekli da ovaj projekt je zapravo doveo u pitanje e, njihovo, njihovo preživljavanje i njihovu zemlju i na koji način oni e, odgovaraju e, u smislu protivljenja tom projektu i mislim da možemo očekivati više takvih slučajeva u budućnosti ako oni koji izrađuju politike ne budu oprezniji kako se uključuju sa financijskim institucijama za financiranje razvoja i financiranje e, zaštite okoliša. E, ja sam spremna odgovoriti na pitanje i dati više informacija ako želite. Hvala na pozornosti. Hvala vam. Sada predam riječ gospođi Konstans iz Europske investicijske banke. Kao prvo također bih željela vam zahvaliti na e, ljubaznom pozivu da ovdje danas govorim. Pa želim reći da zaista cijenimo e, ovu reviziju koju je provela e, revizorska, e, revizorski sud i kojem smo i mi doprinijeli. I nekoliko važnih stvari je gospodin Tingsten rekao. Kao prvo da je revizija već neko vrijeme završena. Isto da sveukupni zaključci su bili da je e, mehanizam za spajanje zapravo bio djelotvoren. Međutim, čula sam isto tako da dodana vrijednost e, je trebala biti bolje zabilježena i da postoji potreba e, za većom, većim vjerojatnošću provedbe. To je nešto o čemu smo razgovarali sa općim upravama iz država članica 2015. godina razvoja a mislim da ove godine imamo e, više ulažemo napore kako bismo doprinijeli e, upravo razvoju i kako bi to bilo vidljivije. Što se tiče Europske investicijske banke, mi radimo e, u zemljama e, u razvoju prema sporazumu iz Kotonua i isto tako prema e, mandatu za vanjsko, vanjske zajmove, a to je mandat koji dobivamo od vas i od vijeća. Spajanje bespovratnih sredstava sa zajmovima je zaista važan aspekt za naše aktivnosti izvan Europske unije. Europska investicijska banka e, je banka koja je e, na neki način pokrenuta e, javnim politikama i mi se angažiramo u održivi razvoj. Sposobnost banke je zaista važan element te održivosti. Tu spominjem i financiranje održive infrastrukture. Naravno, mi ne gledamo samo na sposobnost banke kada se radi o projektima, nego imamo e, vrlo važan sustav due diligence koji e, također revidira e, okolišni, socijalne i klimatske standarde nekog projekta. ali ako uspijemo spojiti naše financiranje sa bespovratnim sredstvima, e, to će omogućiti bankama da financiraju projekte koje inače ne bismo mogli financirati. Mi koristimo ta bespovratna sredstva e, za e, davanje potpora ovim kamatnim stopama i to nam omogućuje da e, na neki način e, riješimo e, probleme održivosti, a to je pitanje koje je ovdje spomenuto. To nam također pomaže da na neki način financiranje za dugovanja u to uključimo i druge ulagače jer bez toga ne bi mogli ulagati u neke važne infrastrukture. Imamo mnoge kontakte s partnerskim zemljama Imamo mnogo kontakata sa promicateljima e, zato što trebamo e, neke projekte koje zaista mogu biti financirani od banke. E, prošlog tjedna smo bili cijeli dan sa povjerenicima iz Afričke unije i to je potvrdilo ključne prioritete koje oni smatraju da imaju a oni su u području infrastrukture. Posebno kada se radi o energiji, obnovljiva energija je naravno e, spomenula kao i e, sanitacija vode i poljoprivreda. Što se tiče transparentnosti, zaista mi je bilo drago što ste spomenuli web stranice. Ta web stranica je u stvari tamo i mi zaista objavljujemo sve projekte i projekte koji su u pripremi. Smaramo, smatramo da je ta transparentnost zaista važna. Kao banka mi redovito e, se e, savjetujemo sa civilnim društvom i za to već postoji određena dinamika. Već više od tri godine se e, cijeli dan sastajemo u banci u Luksemburgu i raspravljamo o ključnim temama koje su uvijek e, otvorene za raspravu s civilnim društvom kada se radi o projektima e, za koje su na neki način zabrinuti. Isto tako imamo mehanizam kontrole unutar same banke, a to uključuje e, naš mehanizam za podnošenje prigovora. Tu civilno društvo može podnijeti prigovor a to isto tako objavljujemo vrlo transparentno na našim e, internetskim stranicama i zato to područje transparentnosti i polaganja računa zaista uzimamo za ozbiljno. Isto tako se spomenula dodana vrijednost. 2012. godine mi smo u banci unijeli jedan e, okvir za mjerenje rezultata i podijelili smo s mnogima od vas naša izvješća. Prošle godine je bilo prvo izvješće koje je izašlo i naravno e, mi ćemo to učiniti jednako i ove godine. Mi zaista vam vas izvješćujemo o dodanoj vrijednosti projekata i e, koji je učinak projekata koji se financiraju. Samo ću zaključiti sa dva konkretna primjera e, vezana za vezano za to kada je taj mehanizam za spajanje zaista bio od pomoći. Znamo da je energija veliki izazov za Afriku, a to uključuje obnovljivu energiju. Također znamo da milijardu ljudi tijem trenutno nema pristupa energiji. Mnogi od njih žive u Africi. Financirali smo jedno, eh, jedan projekt za eh, prijenos energije od 17 milijuna eura, a to povezuje Liberiju, Sjeru Leone i Gvineju. Taj projekt će uspostaviti integrirano tržište električne energije, a to znamo od naših partnerskih zemalja da je to jako bitno za njihov budući gospodarski razvoj. I zato ćemo uspjeti uspostaviti jedan pouzdan, eh, pouzdanu opskrbu energijom i znamo da će taj projekt e, poboljšati gospodarski rast kao i životni standard i doprinjeće većoj stabilnosti u regiji. 10 milijuna e, bespovratnih sredstava koje smo dobili u ITF-u omogućit će isto tako e, ruralnim zajednicama da budu povezane. 12,5% eh, potpora za eh, kamatne stope će isto pomoći eh, Sjeri Leone, tako smo smanjili trošak duga za tu zemlju. Još jedan primjer koji bih željela spomenuti. Više je vezan za mala, srednja poduzeća i privatni sektor. Tu imamo pitanje tehničke pomoć, tehničku pomoć za e, izgradnju kapaciteta koji je postao temeljan za našu potporu. Recimo mehanizam istočne i, e, za istočnu i srednju Afriku koji nam omogućava da e, zajmove dajemo u lokalnoj valuti i da povećamo e, financijsku sposobnost e, posrednika kako bismo izgradili jedan bankarski sustav u Africi. Tehnička pomoć od 3 milijuna nam je omogućila da osiguramo da kapacitet banaka može učiniti i due diligence i da ojačamo unutarnje kontrole. To isto tako izgrađuje kapacitete privatnih e, poduzeća kako bi mogli iskoristiti e, te mogućnosti. U zaključku mislim da želimo e, zaista ostvariti naše obveze i mislim da će to biti zaista važno za davanje potpore privatnom sektoru, investicijama privatnog sektora u tim zemljama E, kako bi na taj način nadoknadili ograničena financijska sredstva koja su na raspolaganju. Ali naravno, kao što sam rekla, na e, održiv način, a e, mehanizam za spajanje je zaista važna komponenta kako bismo mogli zaista se suočiti sa važnim izazovima koje nameće, nameću razvojni ciljevi održivi razvojni ciljevi. Hvala. D'accord, on me souffle dans les oreilles que... Euh, Evo, upravo smo im prišapnuli da naš odbor ugošćuje skupinu posjetitelja iz Sjednih američkih država. Želimo im dobrodošlicu u našem odboru. Merci, merci madame. Alors, Hvala vam. Je vais donner la parole à mm, notre collègue euh, Teresa Gimnet. Riječ ima naša kolegica Jiménez. Muchísimas gracias. Hvala lijepa, gospodin Tonga. Kao prvo željela bih zahvaliti govornicima. Čuli smo vrlo zanimljive e, prezentacije, predstavnik e, suda, gospođa Sohe, gospođa Kan, E, direktorica međunarodnih e, odnosa e, Europske investicijske banke. Hvala vam lijepa na vašim prezentacijama kao izvjestiteljica, ali kao i predstavnica građane koji plaćaju poreze i zato imaju određena očekivanja prema Europskoj uniji i njezinim institucijama. Mi odgovaramo njima. Mislim da je sve to bilo zaista zanimljivo. Govorimo o transparentnosti i mislim da je dobro što imamo tu transparentnost, da je to pitanje na dnevnom redu i da o tome zaista razgovaramo. Istina je, ono je teško, e, teško je da mnogi ljudi to razumiju, mnogi zastupnici u parlamentu to ne razumiju. Pa pretpostavljam da zato nemamo toliko ljudi u ovoj prostoriji, ljudi ne znaju kako taj instrument funkcionira i tako dalje. Ali mislim da je bitno da imamo prilike da se susretnemo, da razgovaramo ne smijemo samo prihvatiti da nešto ne shvaćamo. Mislim da trebamo pokušati shvaćati. Jer ovakva izvješća pokazuje da eh, je mehanizam za spajanje zaista pozitivan mehanizam koji funkcionira. Naravno, ima svoje nedostatke, kao što ste u vašoj izjavi i naglasili, ali naravno, neko može to i kritizirati na konstruktivan način, ali eh, mislim da je sveobuhvatno to jedan pozitivan instrument koji funkcionira. I zato ne smijemo reći da zbog nedostatka transparentnosti ovaj mehanizam nije nešto što trebamo koristiti ili da nije e, privlačan zastupnicima. Ako smijem, rekla bih, e, odnosno dala bi jednu malu kritiku prema komisiji. Mislim da trebamo imati bolji odnos između komisije i zastupnika u parlamentu. Trebamo biti u mogućnosti sudjelovati na sastancima. To je toliko važno. Znam da se to događa u Strasburu, ali ako vi imate vaše sastanke kad smo mi u Strasburu, ne možemo sudjelovati na tim sastancima. A to je šteta za parlament. Mislim da bi bilo zaista e, važno da parlament bude informiran i da se više uključe. To je osjetljiva tema i kada se radi o javnom mnjenju, kada, kao što smo rekli, ljudi žele znati kako se taj novac u stvari troši. A ja E, sam osobno zabrinuta u vezi s time. I zato je bitno prvo, prvo procijeniti prijedlog, trebamo napraviti ozbiljnu analizu onoga što želimo postići s tim mehanizmom. Isto tako moramo provjeriti pouzdanost e, podataka koje pružamo. Mislim da su to važna pitanja, a željela sam e, i još nešto naglasiti jer kada procjenjujemo prijedlog e, ne govorimo samo o birokratskim zahtjevima, nego ne, to je nešto više od toga. Trebamo ucijeni, ocijeniti i korist i učinak. To mora imati pozitivan, pozitivan učinak na zemlju i na njezino stanovništvo i zato mislim da je bitno da to možemo analizirati i da pokažemo građanima kako se koristi taj mehanizam i koje rezultate on polučuje. Još jedno važno pitanje koje bih željela spomenuti je e, sam mehanizam i kakav e, socijalni učinak on može imati. Mi koristimo E, razvojni fond, fond za suradnju, dakle ovaj dio nepovratnih sredstava je u stvari uvjetovan, trebamo uključiti privatni sektor, mislim da je to e, ključno, jer e, inače čemu ta be, bespovratna sredstva? To ne bi smjelo biti nešto što ša, samo pomaže bankama jer se dodaje na zajmove, nego to mora biti korisno za cijelo stanovništvo, stanovništvo koje ciljamo. I zato je bitno da osiguramo da osiguramo da zadržimo tu socijalnu viziju. Dakle, to su dva važna aspekta. Mislim da postoji potreba za e, poboljšanje dokumentacije za preliminarnu procjenu, a i za naknadnu procjenu. Isto tako moramo pogledati koji su učinci i da potencijalne koristi budu e, svedene na najveću moguću mjeru i zato moramo naglasiti važnu ulogu koju trebaju e, odigrati i izaslanstva Europske unije na lokalnoj razini, jer ta izaslanstva znaju e, realnost tih zemalja pa moraju biti više uključena. Isto tako moramo imati vlasništvo na tim mehanizmom. Moramo vjerovati u, taj, u te projekte i ako imaju vlasništvo, onda će dijeliti i ciljeve projekta. Ima i nekih e, bojazni koje bih željela izraziti i neka pitanja koja bih vam željela postaviti. Nakon što sam poslušala vaše izlaganja, na koji način možemo najbolje procijeniti te projekte, kako možemo osigurati da oni zaista budu korisni u smislu razvoja, kako možemo osigurati da ponekad ne odmognemo zemlji kojoj želimo pomoći. Ponekad, a znam da su spomenuti neki primjeri, ne usredotočujemo se na pravi način. Kako možemo osigurati održivost tih projekata, ne samo ad hoc mjere, nego zaista održive projekte. Ponekad e, se projekti pokrenu, ali nemate jasnu viziju budućnosti, ne znate kako će to održivo imati učinak, dugoročni učinak. Zato gledamo e, pozitivan, e, pozitivnu procjenu projekta, ali dugoročnu procjenu. Ponekad imate neke ad hoc mjere, koje će e, imati određene koristi, ali te koristi će se vidjeti samo kratkoročno, a mi moramo gledati dugoročno. Isto tako moramo vidjeti na koji način e, raspolažemo tim e, financijama za e, održivost projekta. Nekada imamo dobre namjere, ali to ne funkcionira u praksi jer ne gledamo dugoročno. Isto tako uključenje civilnog društva koje moramo uključiti za donošenje odluka o tim projekata, kao što moramo uključiti i više Europski parlament. Mislim da je isto tako važno više govoriti o transparentnosti. E, naglasili smo je nekoliko puta. E, postoji e, problem te mutnosti. Ponekad stvari trebaju biti jasnije, a naravno i dodana vrijednost. Govorimo o 15 projekata u kojima nismo vidjeli dodanu vrijednost, a to je pola projekata. A to je dosta zabrinjavajuće, to je visoki postotak. A to je šteta. Govorimo o projektima koji su u stvari revidirani. Koja je dodana vrijednost? Naravno, nadamo se da ćemo imati dodanu vrijednost. I još jedno završno pitanje, upravljanje i sigurnost. U mnogim afričkim zemljama imamo problem terorizma, gdje nemamo e, pravo upravljanje i vladanje i koji učinak onda to ima na naše projekte, a imamo i pitanje vidljivosti. Kako možemo dati veću vidljivost našim projektima jer je ta vidljivost jako bitna za Europu i europske građane. Dakle, sve što čujemo je sve negativno, a ovaj instrument bi trebao biti pozitivan instrument, ali bi trebao biti vidljivije. Hvala, da Ines. Riječ sada imaju zastupnici. Svatko ima pet minuta kako bismo mogli završiti u zadanom roku. Charles Görens za početak. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Moram priznati da mi je malo nelagodno kada imamo ovakvu raspravu. Zašto? Optuženik je komisija i ako želi se na kraju na to osvrnuti. Zapravo nelagoda je ta što mislim da ne poznamo prave uzroke ovih manjkavosti koje ste gospodine Pinksten eh, spomenuli. Mislim ja nikako ne sumnjam u vašu stručnost, u vaše saznanje, u vaše iskustvo, ali vi ste rekli da postoje manjkavosti u, pri upravljanju u redu, ali zbog čega imamo takve manjkavosti? Rekli ste da postoje manjkavosti što se tiče nadzora, ali zbog čega imamo te manjkavosti pri nadzoru? Vi također kažete da projekti nemaju onu vidljivost koju bismo mi htjeli. U redu, ali jesu li te manjkavosti povezane s time što više nemamo e, ljudske resurse da bi imali, da, koje bi mogli posvetiti tim aktivnostima? Treba tu upirati prstom u države članice, ali i u Europsku komisiju koja ne ustupa dodat, dostatne ljudske resurse za provedbu tih projekata. Također imamo problem unutar samog tog sustava, jedan sustavni problem. Imamo zahtjeve koje OECD stalno uvijek iznova spominje i ako su oni ispravni onda se moramo time pozabaviti. I moramo reći da je to jedna od vrlo kritičnih točaka u ovom izvješću. A zatim, ako Europska komisija nema dostatna sredstva, onda možemo koristiti podizvođače. Ali ako podizvođači imaju jednaka ograničenja kao i komisija, onda se samo te poteškoće sele s jedne razine na druge i ti problemi će zatim dovesti do istih rezultata. Mislim da, je to treba vrlo jasno reći, ovdje u Europskom parlamentu, unutar ovog odbora, koji ne reagira kao svaki drugi odbor, imamo zapravo pred nama jedan sustav koji je jači od nas, kojem smo suočeni, koji nas dominira, koji je pod utjecajem određenih mentaliteta, koji nas pokušava uvući u nekakav mainstream, da pokušavamo uvijek sve učiniti, učiniti sa više, sa sve manje kapaciteta. To je jedan vrlo zabrinjavajući fenomen e, koji proizlazi iz komisije. Također, Eh, ukidamo i sredstva za same operatere koji provodite, koji provodite projekte za izvršne agencije. Njima se također svezuju sredstva. Eh, ako postoji jedno područje u kojima su izvršne agencije vrlo aktivne, je to upravo ta tema spajanja. One su tu jako uključene i tu se doista radi da imamo potrebu za takvim stručnjacima pokušavaju se na primjer uštediti sredstva pomoću honorara arhitekata primjerice e, arhitektu se daju 5% umjesto 10% i dobro uvijek se može reći da će arhitekti dalje imati e, dostatna primanja, ali možda će zgrada koju on zamisli biti zatim slabija nego što bi to inače bio slučaj. Još nešto, mislim da kada govorimo o ovom području, govorimo zapravo o riziku. Možemo li razviti pravu kulturu rizika? Jer ako pokušavamo privući privatna ulaganja, a ako ona mogu biti privučena samo uz javni, uz sudjelovanje javnih sektora, onda postoji to određen rizik kojemu se izlaže, izlaže privatni sektor. I stoga javni sektor mora razmotriti i e, ograničavanje tih projekata koji su zamišljeni za suzbijanje siromaštva. Jer kada imamo ovakve projekte onda se uvijek bavimo i pitanjem suzbijanja siromaštva i onda možete na primjer obučiti osobe za jedno područje koje im je u potpunosti nepoznato, za nešto što prije nisu radili, onda za to isto tako trebamo imati sredstva. Zatim kriteriji za procjenu. Kriteriji za procjenu moraju biti uključeni u projekt od samog osmišljavanja projekta. Stoga, ako želimo ukloniti te manjkavosti koje vi spominjete u vašem izvješću, moramo tu ustupiti dostatna sredstva u smislu ljudskih resursa, a za pripremu budućnosti moramo isto tako već unaprijed održati razgovore sa nadležnim osobama iz komisije. Moram vam reći, ja imam već dugu tradiciju u odnosu sa službenicima iz drugih institucija, znam da u komisiji postoje angažirane osobe, Oxfam je primjerice isto tako izradilo jedno izvješće o mogućnosti e, planiranja projekata i strane komisije i oni kažu da Europska komisija ima vrlo visoku stručnost pri planiranju projekata, pri e, završavanju projekata. Nikad nisam upoznao e, osobu koja nije imala nikakvog pojma, a radi u komisiji. Općenito rečeno, osobe koje su članovi delegacija su dobre osobe, stručne osobe i mislim da bi još bolje radili da imaju dostatna, dostatne resurse kako bi mogli zatim ukloniti ovakve kritike koje ste iznijeli u, budućnosti. Hvala vam, dragi kolega. Vrlo kratko, kolega Zeler, molim vas pridržavate se pet minuta. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Ja drugačije gledam ovaj problem. Ovdje se ne radi o projektima klasične razvojne politike. Imamo tri banke za razvoj, Europska banka za ponovnu izgradnju i razvoj, um, Europska investicijska banka ili recimo Njemačka razvojna banka financiraju velike razvojne projekte u zemljama u razvoju ili u zemljama s brzo rastućom ekonomijom. I koliko sam saznao od predstavnika tih banaka, oni naravno tu postupaju prema e, kriterijima banaka. Tu se naravno onda i promatra rizik. Dakle, da li će novac koji se ulaže, primjer su velike infrastrukturne projekte, biti vrijedan e, onoga što će se na kraju dobiti iz tog projekta, da li će se to isplatiti. Mislim da možemo svakako imati povjerenje u banke da će oni na pravilan način napraviti tu procjenu rizika. Europske banke za razvoj financiraju te projekte i to je bolje nego da to u tim zemljama čine recimo Kinezi. Sad imamo taj problem da želimo ta sredstva banaka spojiti sa sredstvima komisije, dakle ne kao bespovratna sredstva, već, već kao to je kao zajmovi, već kao bespovratna sredstva recimo. I tu mi je drago što je revizorski sud ukazao na te nedostatke. Prema mom svačanju bi se sredstva komisije trebale koristiti za to da se napravi upravo ono što i mi uvijek ovdje tražimo u našim rezolucijama. Da dakle ako ulažemo u infrastrukturne projekte, ako ih pokrenemo, ako ih provodimo, da se onda uzmu u obzir i naši standardi vezani uz socijalna pitanja i okoliš. Pri svakom velikom projektu vezanom uz infrastrukturu u Europi, a uzgledečeno u Njemačkoj radimo to tako da zapravo više godina pripremamo sam, samu izgradnju nego što se zatim izgradnja radi. E, provodi se sudjelovanje civilnog društva, procjenu rizika, procjenu utjecaja na okoliš. To banke ne mogu sufinancirati, ali to bismo mogli napraviti pomoću tih bespovratnih sredstava komisije. No čini se da se tu stvari odvijaju paralelno. Banka priprema svoj veliki projekt vezno uz infrastrukturu, ona to financira sa poduzećima koji to zatim realiziraju na licu mjesta, a istodobno imamo bespovratna sredstva koje, koje se kanaliziraju putem regionalnih korisnika na, nje, na engleskom beneficiaries, a mi zapravo, to ja ne znam tko dobiva taj novac i radili se s tim novcem doista to što želimo da se dakle taj infrastrukturni projekt poprati e, kao što je rekla i predstavnica civilnog društva, na taj način da se pri provedbi projekta Uh, uzimaju u obzir naši socijalni standardi, uh, sudjelovanje lokalnog stanovništva, okolišni standardi, uh, utjecaj um, na društvo, onda to za mene ima smisla. Ako se to odvija paralelno, a mislim ta sredstva su jako velika, radi se o 1,3 milijardi eura u proteklom razdoblju financiranja koje smo ustupili tim regionalnim mehanizmima, ako tu ne postoji spajanje, ako ne postoji poveznica, onda naravno stojimo pred problemom. Onda moramo to provjeriti, moramo vidjeti kako stvari doista svoje, moramo dobiti e, od komisije, ali od banaka jamstvo da će bolje po tom pitanju surađivati. Hvala vam, dragi kolega, dajem riječ komisiji. Gospodin Ridolfi. Euh, euh, Hvala. Možda ovo nije ritualno, ali je korisno da optuženi uzme riječ na kraju. Ja sam obično govorio odmah poslije suda, ali eto sada imam čast biti zadnji. Prvo zahvaljujem revizorskom sudu nema jedne riječi u tom izvješću e, koju nismo usvojili. Mi smo s time počeli već i prije nego što je sud završio izvješće. Za sve vas, za vašu informaciju, e, to se izvješće zasniva za, na 30 projekata koji su bili gotovo prvi gdje je primijenjeno spajanje. Mi smo počeli sa spajanjem 2007. E, odnosno 2009. E, i vidimo da tu postoje porođajne muke. Dakle, treba učiniti još više ali u ovih 18 mjeseci od kada ste završili izvješće, a izvješće je okončano prije 18 mjeseci, a riječ je bilo o projektima koji su pokrenute prije 6 ili 7 godina. Mi doista prihvaćamo e, stvarnost e, koju opisuje izvješće, ali ta se stvarnost do danas promijenila. E, vrlo ću brzo proći kroz dva, tri elementa e, koji su zapravo odgovor na ono što vas brine, a što brine i nas. Ovo izvješće je već nekoliko puta bilo e, predmet rasprave na odboru KONT u siječnju i veljači. Mi smo imali niz rasprava, ja sam sudjelovao u nekima od njih i mislim da je e, časni zastupnik i mene svi drugi da su spomenuli e, a to je da smo mi slijedili prioritete naših država partnera. Upravo to, to smo radili prošle godine kada smo radili program za 2013. do 2015. godinu. Mi smo rekli ovo je regionalna infrastruktura e, za koju nam partnerske zemlje kažu da su prioriteti pa smo rekli bankama evo radite na ovoj osnovi. Naravno kada imate spajanje treba udovoljiti kriterije banaka, jer inače banka neće investirati. Mi e, tome dodajemo svoje kriterije e, iz različitih područja na bankovna kriterija jer inače nećemo imati e, spajanje, imat ćemo bespovratne sredstva. Ali to je bila pogreška koju smo činili prije nekoliko godina. Mi smo ponekad davali e, samo e, bespovratna sredstva e, za projekt koji generira dobit. Dakle, mi sada pozivamo banku, na primjer ako je riječ o elektrani e, koja ne udovoljava toliko socijalnim ili okolišnim standardima ili e, kada je riječ o distribuciji električne energije, banka kaže pa mi ćemo to raditi u ovom dijelu Kampale, to je u Holandiji, budući da sam tamo bio veleposlanik za Europsku uniju, vrlo sam dobro upoznat s ovom situacijom i oni kažu nećemo ići u onaj islam gdje živi 500 tisuća ljudi jer to nije rentabilno. E, onda ćemo mi spajati pa ćemo reći ne, ići ćete i tamo i organiziramo e, programe solidarnosti. Dakle, to nije savršeno, ali idemo u tom smjeru. Pozivamo na banke da prošire svoju viziju, e, da gledaju ne samo ono e, što je sada komercijalno, već ono što je razvojno i što će tek s vremenom postati komercijalno. Dakle, to je bitno. Mi smo ovaj puta u programiranju, kad smo govorili o strateškoj raspravi o platformi spajanja, ja sam e, e, bio, e, ja sam predsjedao ITF-om posljednju godinu i ITB je bio malo usrujan što sam odbio neke projekte jer nisu imali za cilje dovoljno olakšanje siromaštva. Dakle, donesena je odluka i mi smo rekli ne, ovo je jako dobar projekt, e, riječ je o tehnološkim inovacijama, o klimatskim promjenama, ali e, tu se ne rješava siromaštvo i stoga je taj projekt povučen. Dakle, EBRD, e, dakle, E, ljepota u e, kad je riječ o e, spajanju je da surađujemo s različitim akterima, različitim sudionicima. Mi kao komisija tražimo da jedan, jedna institucija odradi jedan dio projekta jer želimo uzeti ono što je najbolje iz bankarske prakse ali mi uviđamo da kod nekih od tih projekata nismo mogli dokazati dodanu vrijednost, ali svi znamo da su ti projekti relevantni. E, kada je riječ o primjedbama gospođe Sohet, ona kaže moramo obratiti više pozornosti e, edukaciji za zdravlje. E, dakle, ako ne dajemo sredstva samo za energetiku i transport, onda ćemo imati više za ulagati u ta područja gdje je spajanje puno teže. Dakle, mi u novčanom smislu oslobađamo e, da bismo sredstva da bismo radili ono gdje mi radimo najbolje E, dakle, e, kada e, je riječ o elektranama i tako dalje, onda sad idemo u poljoprivredu. Trebamo poštivati smjernice kako ne bi došlo do grabeža zemlje, mi namećemo određene uvjete i naši prijatelji bankari smatraju da ih to opterećuje, ali upravo to je priroda naših odnosa. Vidim da me želite ovim čekićem lupiti po glavi, e, ali obzirom da sam ja optužen, e, moram imati riječ. Ja ću vrlo rado pojačati dijalog e, se so ja sam bio veleposlanik Evropske unije i jako sam se uzrujao kad sam dobio dopis gdje piše o takva i takva banka e, predlaže ovakvo spajanje. A ja sam rekao ne, ne, ja moram biti prvi e, zajedno s ostalim veleposlanicima Evropske unije. E, mi se moramo sastati, moramo dobiti dopis od ministra financija. Pitanje E, pitanje duga. Mi ne želimo e, da ovo bude opterećenje za zemlje koje već grcaju u dugovima. Dakle, mi tražimo od banaka da daju e, zajmove bez e, državnog jamstva. Kad je riječ o kamatnim stopama moramo paziti na primjer u Burundiju, to je zemlja u jako teškoj situaciji i nama je jasno da ne mogu plaćati 4 ili 5% kamata za infrastrukturu pa im želimo malo pomoći, ali e, E, dakle e, zarada od toga ne smije ići banci nego Burundiju dakle više nego ikada je e, spajanje relevantno ići ćemo u Addis Abebu na konferenciju o razvoju dakle u ODA nastojimo progurati ovo ali mi želimo pokazati e, sposobnost za razvoj putem spajanja koje je fer transparentno i poštuje pravila mi e, želimo e, poštivati sve preporuke zajedno s bankama i e, e, institucijama koje daju financiranje. Ja sam naravno na, vašem, na vama na raspolaganju za sva pitanja koja mi želite postaviti dalje. Puno hvala. Hvala vam gospodine direktore, hvala vam na vašem izlaganju. Mislim da to pomalo odgovara na očekivanja zastupnika, što smo imali priliku se saslušati. Što se tiče stručnjaka, vrlo kratko, zato što ćemo prekoračiti još vrijeme i zatim će kolegica Jimenez moći zaključiti. Hvala. Obećajem vam, gospodine da će biti vrlo, vrlo kratak. Možda sam ostavio dojam da je ovo negativno izvješće. Mi ako vi mislite da je ovo izvješće negativno, onda niste ništa još vidjeli mi obično u odboru KONT predstavljamo svoje izvješće. Ovo je nešto novo i ovo je učinkovito. Mi smo to analizirali od samog početka. E, naš zadatak nije e, sve obasipati cvijećem. Naš je zadatak pomoći i istaknuti probleme gdje god oni postoje i mi to upravo i činimo. Mi smo analizirali 30 najvažnijih projekata sa dva najvažnija fonda i mi smo to radili točku po točku na vrlo detaljan način. Dakle, općenito uzevši, to nije negativno izvješće i da li komisija uči, da li napreduje, da, naravno, imaju li odlične ljude, naravno da imaju odlične ljude i trebaju ih imati možda nedovoljno, ali to je nešto za proračun. Evo imate tu pred sobom ljude koji e, glasuju o proračunu. Dakle, važno je da komisija pokaže dodanu vrijednost. Mislim da je izvjestitelj rekao nešto jako važno o održivosti i eto i to komisija mora uzeti u obzir i tu ću stati. Hvala vam gospodine predsjedniče. Molim vas, dajem svakoj jednu minutu. Ja ću vam vrijeme, inače izvolite. Pa samo kao reakcije eh, ovoga o ODA, eh, o, eh, o službenoj razvojnoj pomoći, želim spomenuti pitanje Latinske Amerike. Odlučeno je da će Europska unija se postupno povući iz tih e, država koje su dovoljno stabilne da se brinu o vlastitom stanovništvu. Svi znamo da tamo postoje velike nejednakosti, ali fond za ulaganje u Latinsku Ameriku još postoji e, i službena razvojna pomoć se koristi za pomoć e, tim zemljama. Dakle, koje od tih zemalja ne mogu privući ulaganja? To je moje pitanje. Hvala. Samo želim naglasiti da dodana vrijednost projekata je nešto što je ključno E, i kao što sam već rekla e, mi smo već i prije gledali projekte imamo e, pokazatelje i okvir za mjerenje rezultata ali pratimo projekte i tijekom cijelog ciklusa oni moraju biti održivi mi dajemo zajmove za infrastrukturne projekte od 20 godina i više pa moramo pripaziti da imamo um, održive projekte. Kad je riječ o dijalogu sa državama članicama, on je ključan. Mi nikad ne bismo financirali projekt uh, koji nije dogovoren sa pa, državom partnerom i lokalnim vlastima. Važna je i suradnja s komisijom i upravo zbog toga se sve više nalazimo s komisijom u e, e, izaslanstvima Europske unije. E, cijenimo vaš poziv da budemo ovdje i također smo vam na raspolaganju ako imate dodatna pitanja možda kod sljedećeg izvješća o mjerenju rezultata. Hvala. Hvala lijepa. Riječ ima naša kolegica Jimenez za zaključke, zaključne primjedbe. Jedna minuta, molim vas. <clears throat> gracija. Eh, da, hvala. Puno hvala. Naravno da želim zahvaliti svim stručnjacima i gospodinu Gandolfiju. Hvala na vašim riječima i izjavama. Za mene je to jasno. Ovaj instrument je instrument koji rješava više problema nego što ih stvara. Mi ne želimo kritizirati sam instrument, on je pozitivan i on puno toga postiže. To je važno za velike proizvođače. Govorili smo o malim i srednjim poduzećima koje dobivaju mikrokredite i tako dalje. Moramo imati na umu da ti subjekti moraju e, da puno davati bankama jer ne mogu koristiti e, te, ta sredstva, ali mislim da moramo imati veću vidljivost, veću transparentnost i veću učinkovitost kad je riječ o održivosti projekata. Eto, za to se zalažem. Hvala. Hvala, dragi kolege. Hvala našim stručnicima. Hvala i vama, direktore. Rasprava je bila zanimljiva. Hvala vam što ste došli. Prije nego što se da stanemo, dragi kolege, moram vam priopćiti da se sastavimo danas popodne, ali u drugoj dvorani, u dvorani ASP 5G2. 5G2. nam također kažu da je to sutra dvorana 5B001 u zgradi PHS za naš sastanak. Na to ću vas još podsjetiti danas popodne na kraju našeg sastanka. Hvala svima i dobro teke.